Good morning, Dobro jutro, štovane dame i gospodo, štovane kolegice i kolege. Dobrodošli na drugi dan sastanka odbora AFET. Imamo velik broj glasovanja i bilo bi dobro da započnemo na vrijeme. 9 sati je i 6 minuta i nadam se da je dovoljan broj kolega stigao na naš sastanak kako bismo počeli sa glasovanjem. Počet ćemo dakle sa sa izvješćem o političkim odnosima EU-a s Latinskom Amerikom. Izvjestitelj Javi Lopez, da li biste htjeli još e, nešto kazati? Izvolite, izvolite. Ja bih e, prije svega želio zahvaliti izvestiteljima u na izuzetno dobroj suradnji u posljednjih nekoliko mjeseci na ovom izvješću, a cilj ovog izvješća bio je da se naši odnosi prema Latinskoj Americi kao politički prioritet etablira i to e, promjena klimatskih odnosa e, ravnopravnost spolova te inkluzija i to u trenutku kada Europa traži svoje saveznike na svjetskoj sceni. Hvala lijepo. Da li ima još komentara? Izvolite. Gospođa Valencijana. Hvala lijepa. Ja ne bih htio samo hvaliti Lopesu na ovom izvješću koji je izuzetno dobar za sve nas koji imamo poseban interes za Latinsku Ameriku i Karibske zemlje, ali i za sve ostale čiji interes se time pobudio. Izvolite, kolega. Luis Hvala, gospodine predsjedniče. Ja bih e, želio kazati da suradnja sa izvjestiteljem je bilo više nego dobra i prihvatljiva. On je uzeo u obzir našu pozicije, te da tako možemo biti izuzetno zadovoljni kompromisnim predlozima gdje je uzeto u obzir sve ono što smo mi htjeli iskazati. Naravno da bi bilo bolje nešto drugo nego što bi bilo optimalno, ali mislim da je izvješće kao takvo e, pozitivan za sve nas, a prije svega za Latinsku Ameriku. Izuzetno dobar rad e, koji zapravo zavrijeđuje našu potporu i zbog toga želim zahvaliti izvjetitelju na njegovom doprinosu. Hvala lijepo. Možemo dakle nastaviti, s obzirom da nema više komentara prije eh, početka. Ja želim naglasiti da je moguće da će vas eh, filmska ekipa iz eh, produkcijske kuće iz Francuske snimati tijekom glasovanja. Evo, želim dobrodošlicu. Počnemo dakle. Kompromis broj 1. Tu je za, protiv, sudržano, sveze. Prelazimo. Kompromis 2 e, za, protiv, suzdržani, svezi Kompromis 3, oprostite, 87. Dan, tko za, protiv, suzdržani, e, idemo se zagrijati i provjerit ćemo elektronskim putem. Amandman 87. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, sudržanih usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, sudržanih usvaja se. 98 za, protiv, sudržanih usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, sudržanih Usvoje se. 106, 100 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 113 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržanih, usvoje se. 120 za, protiv, suzdržanih, odbija 8 za, protiv, suzdržanih, usvaja 126 za, protiv, suzdržanih. Moramo provjeriti 126. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 128 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 10 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Jedanaest za, protiv, suzdržanih, Usvaja Provera. Kompromis 11. Provera. Zatvoram glasovanje. Usvaja se 39 glasova za, 23 protiv. Kompromis 12 za, protiv, sudržanih, usvaja se. 160 za, protiv, suzdržanih, usvaja 161 za, protiv, suzdržanih, usvese. 162 za, protiv, suzdržanih, usvese. se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržanih, usvaja 172 za, protiv, suzdržanih, usvaja 173 za, protiv, suzdržanih, usvaja 174 za, 173 provjera se traži. Izvolite. Otvaram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se 36 glasova za, 21 protiv. 174 za, protiv suzdržanih usvaja se. 175 za, protiv suzdržanih usvaja se. 176 za, provjera, Prvo 175. amandmana. Otvaram. Jedan kolega još uvijek spava, čini se. Evo, sad se probudio, zatvoreno glasovanje. 42, 21, dragi socijaldemokrati, gubite. 175 je usvojen. 176 za, protiv, sudržanih odbija 177 za, protiv, sudržanih usvaja 178 ne, pada. Kompromis 14 za, protiv, sudržanih usvese. 184 za, protiv, sudržanih usvaja se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržanih, pa da provjerimo. 191 za, protiv, suzdržani, usvoj se. 192 za, protiv, suzdržani, usvoj se. 194 za, protiv, suzdržani, usvoj se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvoj se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržanih, u se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržanih, u se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržanih, u se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržanih, u se. 227 za, protiv, suzdržanih, odbija se. 228 za, Protiv? Suzdržanih? Provjerimo to. 228. Otvoram glasovanje. Jeste 28. amandman. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 229 za, protiv, sudržanih, usvaj se. 230 za, protiv, sudržanih, usvaja se. 231 za, protiv, suzdržani se. 232 za, protiv, suzdržani se. 233 za, protiv, suzdržani Moramo provjeriti ovaj amandman. 233. Otvaram. Zatvaram glasovanje. Osvaj se. 234 za, protiv, Sudržanih. Osvaj se. 237 za, protiv, Sudržanih. Osvaj se. 238 za, protiv, Sudržanih. Osvaj se. Kompromis 21 za, protiv, Sudržanih. Osvaj se. Kompromis 22 za, protiv, Sudržanih. Osvaj se. Kompromis 23 za, protiv, Sudržanih. Osvaj se. 249 za. Usvaja se. 250 za. Protiv. Suzdržanih. Odbija se. Provjera. 250 provjera. Otvoram glasovanje. Tre kolega još e, nije glasovalo. Zatvoram. Odbio se. 250. amandman je to bio kompromis 24 za, protiv, suzdržanih, osvoje se. 25 za, protiv, suzdržanih, osvoje se. Dvadeset jedan za, protiv, suzdržanih, osvese. se. Dvadeset dva za, protiv, osvese, se. 23 za, protiv, suzdržanih. osvese. se. Provjeram. 23. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbije se. 23 odbijen. 24 Kastalo za, protiv, sudržanih. odbijen. 25 za, protiv, sudržanih usvoje se. 26 za, protiv, sudržanih usvoje 28 za, protiv, sudržanih usvoje se. 29 za, protiv, sudržanih usvoje 30 za, protiv, sudržanih Provjerimo 30. amandman. Otvorim glasovanje. Zatvaram. Usve se. Kao prvi 26 za, protiv, sudržnih, usve se. 36 za, Protiv? Sudrnih. Provjeravamo 36. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja 37 za protiv Suzdržani. odbija se. 38 za, protiv, suzdržani. Odbijen. Provjera. Provjeravamo. Otvaram 38. odman. Fito. Zatvaram. A. Da, je to velikom većinom je usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti. Dobro. Otvaram. Zatvaram. Usve se. Prelazimo na 41. amandman za. Protiv. Sudrženi. Usve se. 42 za. Protiv. sudrženi Usve se. Bilo bi dobro ako bi liberali mogli dizati svoje ruke. Vi ste oni koji zapravo donosite određene razine odluke. 43 za, protiv, suzdržani. Da li su liberali bili za? Dobro, onda je to prošlo. Provjera. 43 provjera. Zatvaram glasovanje. Evo, prošlo je. Usvojeno. 44 za, protiv, sudržani, odbija 45 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, sudržani, odbija Drugi dio za, protiv, sudržanih, usvesen. 46 za, protiv, sudržanih odbija 48 za? Ne. Otprava, da, 46 odbijene, da, 48 za, protiv, suzdržanih, odbija se. za, protiv, suzdržanih, usvaja 53. amandman. kažem mi dobro. Za? Protiv? Suzdržani? osvesen. 54. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 55. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 56. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 57 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 59 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. Kompromis 27 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 64 za, protiv, suzdržanih, odbija se. Provjeram. 64 ambulan, provjeravamo. Zatvorno glasovanje. Usva se. 65 za, protiv, suzdržanih, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržanih, u se. 67 za, protiv, suzdržanih. Provjera. 67. amandman. Otvoram glasovanjem. Dvoje kolega još uvijek nisu dali svoj glas. E, Zatvoram glasovanje. Osvoje se. 68 za, protiv, suzdržanih, osvoje se. 69 za, protiv, suzdržanih, osvoje se. 70 za, protiv, suzdržanih, odbije se. 71 za, ne, provjera. Gospodine Kalazalo, bilo jasno, otvaram glasovanje, 70. amandmana. Zatvoram. Evo, očigledno. 71 za, protiv, suzdržani. Provjeram. 71. amandmana. Problem jedan, predstav, jedan zastupnik EPP-a je više. Nikad dovoljno epp o ali ne na ovom glasovanju. 66, to je u redu sada. Zatvoram glasovanjem. Evo, 34 za, 27 protiv, usvaja to je bio 71, sad prelazimo na 72. amandman za, protiv, služenih, usvaja se. Provjera. Charles e, predlaže e, glasovanje u bloku vezano uz citate, to nije moguće. Kako ćemo glasovati? Ovo je 1 kroz 2. 1, 2 ko je za, protiv, služenih, usve se. Amandman 1 za, protiv, služenih, usvaja se. Broj 5 za, protiv, služenih, sve se. 6 i 7 za, protiv, Suzdržanih? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. 6 i 7. Zatvaram. Usve se. 8-9 za, protiv, suzdržanih. Osvrli se. 11 za, protiv, suzdržanih, usvese. se. 12 za, protiv, suzdržanih, osvrli se. 13 za, protiv, suzdržanih, osvrli se. 14 za, protiv, suzdržanih, osvrli se. Sada prelazimo na glasovanje vezano uz mišljenje od DEVE. E, imamo zahtjev za glasovanje on blok. Dobro. Ne. Dobro. DV1 za usvoje se. DV2 za protiv sužen. Usvoje se. DV5 za protiv sužen. Usvoje se. 97 za protiv sužen. Usvoje se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99, 1 se. 913 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 915 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 918 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 920 usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Evo, sada e, na ovako preinačen prijedlog otvoram glasovanje o ukupnom prijedlogu. kolega još e, nije dalo svoj glas. Pet još uvijek ne Četiri, tri, dva, Dobro. Dakle, dvoje odlučio da ne sudjeluju u glasovanju, zatim glasovanje ovo izvješće je usvojeno sa 55 glasova za. Čestitam. Prelazimo na sljedeću točku, a to je uspostava instrumenta za doprinos stabilnosti i miru. Izvestitelj Ando Donjon da li izvjestitelj želi uzeti riječ? Izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni, pone prije onima izvjestiteljima za onih eh, klubova s kojima smo uspjeli postići kompromise. Na temelju toga mogli smo povući neke prijedloge izmjena. Htio bih posjetiti na dvije stvari. Jutro sam u informacijama, u komunikacijama primijetio mnogo pogrešnih informacija o ovom izvješću. Dakle, ovdje imamo prijelaznu razdoblje, dakle naredne godine nećemo morati voditi raspravu o primjeni ovog instrumenta i ja na, ovdje zapravo kroz ovaj instrument ne želim da se financiraju bilo kakvo oružje ili, ili što drugo. Jutro sam primijetio i velik pritisak vanjskih organizacija e, koje su mm, naglašavale da financiranje smrtonosnog oružja ne smije biti financirano kroz ovaj instrument, no to nije niti slučaj. Hvala, hvala na ovom pojašnjenju. Javlja li se još netko za riječ? Gospodin Vajrenen iz Aldea. Gospodine predsjedavatelju, e, u Mm, listi za glasanje potkrala se greška. Ja sam bio izvjestitelj za mišljenje deva, no nakon što sam izgubio e, ključno glasanje, ja sam glasovao protiv nacrta i povukao sam također i svoje ime ovog, sa ovog izvješća. Dakle, gospodin Rani sada zapravo eh, predstavlja deve za ovo mišljenje. Naravno, eh, moji amandmani, eh, oni među se gledali u afetu, dakle, ključno pitanje je pitanje financiranja ovog instrumenta i izgradnja kapaciteta, izgradnja kapaciteta za vojne svrhe. I to se može smatrati e, razvojnom pomoći, te će ispunjava i sve kriterije za razvojnu pomoć. Mm, dakle, ako govorimo ovdje o pravilima za financiranje, naravno to je nešto što o čemu želim da se glasa ovdje u ovom e, odboru. 47 e, i 32, to su ključni amandmane, ali nazve će se glasovati i o svim mojim amandmanima. Hvala, hvala. Mm, što ste nas obavijestili, mm, dakle, prije, prije sastanka da ne slažete s time da se vaše, povlače vaše amandmani, predlažem da glasamo, glasamo u bloku Mhm. dakle o, ovim amandamanima, a na kraju možemo još da podježa. Slažete li se s time? Slažem. E, javio se još netko za riječ? Ne. Onda možemo preći na glasovanje. Dakle, 11, 12 i 13. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Potom 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 45 za, protiv, suzdržani, odbija se.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 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, odbija se. 916 da, za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sedamdeset šest za, protiv, suzdržane, odbija se. Sedamdeset osam za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 i 918 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 919 za, protiv, suzdržani, odbija se. 94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 i 98, 920 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 i 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101, 9, 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9, 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108, 923 za, protiv suzdržani odbija se. 109, 924 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis 1 za, protiv suzdržani. O, usvaja se. Potom 92 za, protiv suzdržani odbija se. 9.3 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9.4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9.5 za, protiv, suzdržani, odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 9.6, dakle dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 do 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 39 i 911 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 i 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. Sada imamo glasovanje u bloku. Dakle, svi amandmani gospodina Varajnana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Dakle, svi amandmani su odbijeni. Time prelazimo na e, konačno glasovanje. Dakle, glasanje o e, nacrtu izvješća sa izmjenama. Glasovanje je otvoreno. Dvoje još nije glasovalo. Ne žele. Dobro, zatvaram glasovanje. I imamo, dakle, mišljenja je usvojen sa 47 za i 14 protiv, no imamo još jedno glasovanje, naime odluci za uzlazak u međuinstitucionalne pregovore prije prvog e, čitanja. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani. Dakle, ovo, ovo je također usvojeno. Gospođa Luzing, izvolite. Da, <laughs> dakle, dobili ste izvješće našeg kluba zastupnika. Ono je poslano e, tajništvo. Time prelazimo na točku devet. gospodin Asis, sužavanje prostora za djelovanje civilnog društva u zemljama u razvoju. Hvala. Ja bih e, također htio naglasiti, koliko je dobra bila suradnja u ovom parlamentu i mislim da smo mogli unijeti puno dobrih stvari elemenata u ovaj, ovo izvješće. Hvala. Želi li još netko nešto reći? Ne. Dobro, onda možemo preći na e, glasovanje. Nadajmo se da će to biti kratko glasovanje. Kompromis 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. 11. Razvanje je zatvoreno. Dakle, e, usvaja se. 14. za, protiv, 13. E, usvaja se, kompromise 2, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. Kompromis 4. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis... Ne. 42 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i ovaj. Evo, još jednom provjera. Glasovanje je zatvoreno. Dakle, osvaja se. 43. Za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amadman 51. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo prvi dio amandmana 51. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 60. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 61. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Time prelazimo na konačno glasovanje o nacrtu izvješća. Dakle, imamo pojedinačno glasovanje. Glasovanje je otvoreno. Sad nas je 66. Jedan kolega se očito probudio. Evo, imamo mišljenje usvojeno, 58 glasova za, 1 protiv. Time prelazimo na točku 10. Izvoz oružja, provedba zajedničkog stajališta, izvjestiteljica je gospođa Valero. Želite li nešto reći? Izvolite, imate riječ. Čujete li me? Samo eh, dijelim zahvaliti su izvjestitelju i smo odlično surađivali tijekom cjelokupnog procesa. Nismo se složili oko svega, ali eh, došli smo mm, do mnogo zajedničkih elemenata na kojima možemo dalje graditi i nadam se da ćemo sada na glasovanju dojmati dobre rezultate. Nešto oko čega se slažemo jeste da moramo imati bolju provedbu zajedničkog stajališta i mislim da je to dobro i za budućnost. Hvala. Javlja se još netko za riječ? Ne. Počinjemo. Kompromis 1 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 2 za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 3 za protiv suzdržani usvaja se. 57 za protiv suzdržani usvaja se. 58 za protiv suzdržani Odbija se. Provjera. Ne. Rezultati su bili jasni. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, uzvaja se. 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se. dobro, provjerit ćemo još jednom 63. E, glasovanje je otvoreno. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbija se. Da provjerimo. Dobro, 64, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 65. za, protiv, suzdržani, odbija se. pet provjeravamo glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se i to velikom većinom. Hoće to nisu svi digli ruke, da ih vidim. Dobro, kompromis 5 za protiv suzdržani usvaja se. 67 dva dijela. Prvi dio za protiv suzdržani usvaja se. Provjera. Dobro, provjerit ćemo 67, prvi dio. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržanim? Što to rade liberali? Dobro, provjerit ćemo i ovaj, dakle drugi dio amandmana 67. glasovanje otvoreno. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 69. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 70. Za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Dakle, amandman 70. Zatvaram glasovanje. Dobro, ovo se usvaja. I sada 73. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Morat ćemo također provjeti 73. Tko Glasovanje je otvoreno. Close. Zatvaram. Usvaja se. Dakle, amandman 1, usmeni, tko za, protiv, suzdržani, odbija se. Još jednom provjerit ćemo usmeni amandman 1, glasovanje je otvoreno. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. Evo da idemo sada po redu. 7 za, protiv, ne, Uzmen amandman broj 1 je odbijen. Sada moramo proći cijeli popis toga amandman 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. It's closed. Zatvaram glasovanje. Toliko suzdržanih glasovano, ipak se odbija. Potom 19 koji za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se? Ne, provjerit ćemo ipak. Dakle, amandman 74. Zatvaram. Da, usvaja se. 75 za protiv. Sada smo na 75. suzdržani. Ovo ovaj ćemo također, provjer, također provjeriti. Dakle, amandman 75. Glasovanje je otvoreno. Zatvoram glasovanje. Odbija se. 76 za, protiv, Suzdržani. Provjerit ćemo. It's closed. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, odbija se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Amandman 79. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 80. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 i 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. 85 za, protiv, suzdržani, odbija se usvaja se. 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 88. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se. 89 za, protiv, suzdržani. Provjera. Provjerit ćemo 89. Zatvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 90 i 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, provjera. Provjerit ćemo još jednom kompromis 8. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 105 za. Protiv suzdržani. Usvaja se. 107 za. Protiv suzdržani. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo još jednom. 107. Rekao bih da se usvaja, ali provjerit ćemo. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo još jednom. 130. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je 131 za, protiv, suzdržanim. Usvaja se. 133 za, protiv suzdržani odbija se. 134 za, protiv suzdržani usvaja se. 135. 136, pardon. Za, protiv, suzdržani odbija se. Kompromis 12 za, protiv, suzdržanih usvaja se. 139, 140 za, protiv, suzdržani, odbija se 141 za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti ovaj. Dakle, elektroničkog provjera, izvolite. Za zatvoreno glasanje odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani u se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, u se. 147 za, protiv, suzdržani, u se. 151 za, protiv, suzdržani, odbija se. 152 za, protiv, suzdržani, u se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Evo, sad idemo na amandman 8. Gala za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, to, to je usvojeno, ajmo provjeriti. Mislim da je većina bila zadnja. Provjeravam. Otvoreno glasanje. Zatvoreno. Da, jasno je da je usvojeno. 10 za, protiv, je usvojeno. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. I to ćemo provjeriti 23. Da vidimo što je s liberalima. 23. glasanje otvoreno, zatvoreno, odbija se. 24 za, protiv, suzdržani, provjera 24. Glasanje je otvoreno, zatvoreno. Usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 32. 32 i 33. Identično amandmani za protiv suzdržani provjera. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. osmeni amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad idemo na broj 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drug, broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada dolazimo do konačnog glasanja o izvješću kako je izmenjeno i dopunjeno. Otvoreno je glasanje. Zatvoreno. 3.6 prema 14. Prema tome usvaja se. Čestitamo. 64 za, 36 protiv, 14 suzdržanih glasovali se. Sad prelazimo na točku 11. Sustave oza za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju ETIAS. Izvestiteljice ponovno, gospođa Valera, želite li nešto reći? Izvolite. Vrlo kratko. E, želim zahvaliti na prošlom glasanju. Bojim se da ovo glasanje neće biti tako uspješno, ali vidjet ćemo na kraju kako će ispast. Hvala. Još neko nešto želi reći? Ne, dobro, onda idemo odmah na glasanje. To je... Počinjemo sa blokom prvim. koji je za, protiv, suzdržani, sve se. Zatim drugi dio, blok dva za, protiv, suzdržani, Odbija se. Blok 3 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 19.96. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 20.97. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 98. Gospodin Štetina za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 99 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 22 za. Protiv. Suzdržani. 22 moramo još provjeriti. Glasanje je zatvoreno. 35 naprema 26 A sada su me upravo obavijestili da moramo glasati o broju 21, jer nismo glasali pozitivno, nismo izglasali blok druge. Evo, prema tome treba više pasiti. Znači sad moramo glasati o 21. amandmanu koji je za protiv, suzdržan, odbija se. A sad prelazimo na amendment 23 i 100. Tko je za? Protiv. Suzdržan i odbija se. 101 za, protiv, suzdržan i usvaja se. 24 za, protiv, suzdržan i odbija se. 25 za, protiv, suzdržani, u svezi. 26 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 za, protiv, suzdržani, u se. 27 i 103 za, protiv, suzdržani, u se. 28 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jedan je glaso za, idemo na 108, ili moramo i 35, ne moramo. Dakle, 108. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 115. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dakle, 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 117 i usmeni amandman 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, odbija se. 40 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 i 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 i 119 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 121 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad smo na 45 za, protiv, suzdržani, odbija se. 123 ne, nego 124 Fatme za, protiv, suzdržani, odbija se. 46 i 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 i 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. 408 za, protiv, suzdržani, odbija se. 127 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49.128, to je e, glasanje o dijelovima, prvi dio za, protiv, suzdržani, da vidimo, da provjerimo ovaj prvi dio. Dakle, 49.128, prvi dio, glasanje otvoreno. Zatvoreno. Prošlo je. Usvaja se. Drugi dio, za, protiv, Suzdržani? Odbija se. l 49, da, dakle, ovo pada 79. Prema tome, 50 za, protiv, suzdržano, odbija se. 51 za, protiv, suzdržano, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, usve se. 52 i 131 za, protiv, suzdržani odbija se. Prelazimo na 135 za, protiv, suzdržani odbija se. 135 moramo provjeriti. Elektronsko glasanje je otvoreno. Zatvoreno. Prošlo je. Usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, odbija se. A koliko ovog ima, majko mila? Sto tri šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sto tri sedam za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 i 138 za, protiv, suzdržani, odbija se. 139 za, protiv, suzdržani, da provjerimo 139. Glasanje otvoreno. Zatvoreno. Odbija se. 56 i 140 za, protiv, suzdržani, odbija se. 141 za, protiv, suzdržani, usvoje se. 57 za, protiv, suzdržani, odbija se. 58 za, protiv, suzdržani, usvoje se. 59 za, protiv, suzdržani, usvoje se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Možemo čak dva glas preskočiti. Idemo odmah na 146 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 147 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 148 provjera. Glasanje je zatvoreno. Dobro, prelazimo na 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, moramo provjeravati i 62. Otvoreno. 62. Glasanje je zatvoreno. Prošlo je. Usvaja se. 149 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 60, 452 za, protiv, suzdržani, odbija se. 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, odbija se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 154 za, protiv, suzdržani, u se. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 70 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 71 za, protiv, suzdržani, Moramo provjeriti 71. Izvolite. Zatvoreno je. Osvaja se. Sad prelazimo na 3 i 73 za. Protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis prvi za. Protiv suzdržanim, usvaja se. Sad prelazimo na broj šest čak. Pa, ipak pet, pravo ste. Ovo je samo bilo projekcija mojih želja. Dakle, pet za, protiv, suzdržano, odbija se, šest za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 80 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prošlo je? Moramo provjeriti. Broj 7. Rejected, ja. Odbija se, dakle, odbija se. Idemo na 81 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 8 za, protiv, suzdržani, odbija se. 82 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 i 83 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 84 za, protiv, suzdržani, odbija se. Idemo provjeravati broj 84. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Broj 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 i 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17.94 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, odbije se. A sad prelazimo na konačnom glasanju o ovom mišljenju kako je tu s amandmanima izmijenjeno i nadopunjeno. Glasanje otvoreno. Ovaj kolega još uvijek nije glasala od 40 42. Dakle, rezultat je 42 plus 14 ne i 3 suzdržana. Dakle, prošlo je. A sad prelazimo. Gospođa Valero, izvolite. Ja sam već u početku rekla da će ovo biti teško mišljenje jer imamo jako puno um, različitih E, tu stajališta, pa bih žela povući svoje ime da ne budem više kao potpora, ne želim podržavati ovo izvješće i ne želim da stojim kao izvjestiteljica na izvješću. Znači, dobro, u redu, onda da stavim svoje ime. Hvala vam na poklonu, ja dobivam to izvješće kao autor da se meni približi. A sad prelazimo na točku broj 12. Uspostavu, djelovanje i primjenu šengenskog informacijskog sustava SISA u području graničnih kontrola. Izvestiteljica je gospođa Hilde Vautmans. Želite nešto reći? Ne? Okay. There is a request that we have a block vote from Traži se glasovanje oblako od 13 e, e, do 81. Ali što je to gospodin Epitideos? Da li su svi suglasni da imamo glasovanje on blok? Dobro. Počinjemo sa blok 15 do 21. Dakle, amadmani 15. do 21. u bloku. Oh, ne, svi amandmani kolege Dejsa. Tko je za amandmane gospodina Dejsa? Protiv? Sudržani? Mislim da gospodin Epitideus ima mali problem kada je riječ o ovome. Sada prelazimo na četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerimo četvrti amandman. Zatvorno glasovanje. Usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, sudržani. Usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, osvoje se. Kompromis četiri. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo kompromis e, četvrti. Zatvoren glasovanje. Usve se. Prelazimo dakle na 27. A ne, gospodin Epidideus eh, je već izglasovan. 29, gospodin Picola. Tko je za? Protiv? Služenih? Usvoje se. 30 za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 35 za? Protiv? Suđen? U svese. 35 provjera. 35. amandmana. Još nam nedostaje šest glasova, kolega. Četiri, dva. Dobro, zatvaramo glasovanje. Usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, Usve se. 6 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvorim glasovanjem u se. Broj sedam za. Protiv. Služeni. Liberali nisu ni digli ruke. Dakle, nisu liberali digli svoje ruke, dakle, broj sedam provjeravamo elektronskim Zatvaram glasovanje. Usvaja se. So we now come to number 10. Picela broj 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 za, protiv, suženi, usve 14 za, protiv, suzdržanih, I sada prelazimo na glasovanje o mišljenju sa svim dopunama i izmjenama. Tko je za? Elektronski. The vote is closed. Zatvoram glasovanje. Usvaja se sa 27 glasa za, 14 e, protiv, 21 sustržani glas. Well, first of all, I have imam loše vijesti, prelazimo na zadnje glasovanje današnjeg jutra. To je Točka broj 13. Primjena šengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom izvjestitelj, gospođa Hilde Vatman, da li želite nešto kazati, uzeti riječ, ne? Okay, Mr. Schaffhauser. Gospodin Schaffhauser nije prihvatio glasovanje on blok. Pokušat ćemo integrirati blok eh, glasovanja u bloku koliko god će to biti moguće. To je jedan i dva glasovanja više, nije previše. Blok 49.50, eh, eh, tko je za, protiv, suzdržani, odbije se. Blok glasovanja 51 do 58, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, odbija se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, usvaja 65 za, protiv, suženih, usvaja 66 za, protiv, suženih, odbija 67 za, protiv, suženih, se. 68 odbjese 69 za, protiv, suženih, odbija 70 za, protiv, suženih, odbjese se. Blok 71 do 73 za, protiv, suzdržani, odbija se. 74 za, protiv, suzdržani, odbija se. 75 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ne. 75, provjera. Provjerimo. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Bili ste u pravu, hvala vam lijepa. 76. Dakle, prelazimo na 77. amandman, gospodin Dejos. Za, protiv, složeni, odbije se. Kompromis 4 e, za, protiv, složeni, usvoje se. Provjera. Dobro. Kompromis četiri. Elektronska provjera. zatvaram glasovanje. Hmm. Dobro da smo to provjerili. 83 za, protiv, u svesenju. 84 za, protiv, suzdržani, odbija 85 za, protiv, odbija 86 za, protiv, odbija 5 za, protiv, odbija 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, odbija Provjera. Zatvoram glasovanje. Odbije se. Osam odbije se. Kompromis 1 za protiv sužene provjeram. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Idemo na boj 12 za, protiv suđenih odbjeza. Blok 13 do 20 za, protiv suđenih odbjeza. 21 za, protiv suđenih odbjeza. 22, 23 za, protiv suđenih odbjeza. 24 za, odbija se. 25, odbija se. 26 za, protiv, suzđen. Provjera 26. amandmana Zatvoram ga glasovanje. Odbija se. 27 za, protiv, odbija se. Kompromis 2 e, za, protiv, Suđen. usvaja se. 2 za, protiv, Suđen. usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, Suđen. Usvesen. se. 32 za, odbili se. 33 za, protiv, Suđen. usvaja se. 34 za, protiv, odbija se. 35 odbija se. 36 za, odbija se. 37 odbija se. 38 za, protiv, odbija se. Blok glasovanja 39 do 44 za, protiv, odbija se. 47 za, protiv, ja bih rekao, ali ćemo provjeriti. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 24.8. za. Protiv. Suđani. Usvaj se. I sada prelazimo na konačno glasovanje vezno kao izvješće, otvoreno glasovanje za nacrt mišljenja izmijenjeno i dopunjeno. Dva još e, glasa nedostaju. Zatvorno glasovanje. 26 za, 13 protiv, 21 suzdržan glas. Čestitke izvjestiteljici i izvjestiteljici hvala vam lijepo na ovom glasovanju koje je trebalo sat i pol. Svi koji žele napustiti dvoranu mogu to učiniti. da kasnimo, ja bih želio da pređemo što prije na 14. točku dnevnog reda. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospode, drage kolege. Sada prelazimo na točku 14. našeg dnevnog reda. Sad ćemo čuti jedno, da kažemo, e, kratko izvješće o parlamentarnim izborima u Albaniji koji su održani 25. lipnja. Neću sad dalje dužiti, nego bih odmah dao riječ našem cijenjenom kolegi gospodinu Eduardu Kukanu, koji je predvodio izaslanstvo Europskog parlamenta na tim općim izborima u Albaniji. Hvala lijepo. Uvaženi gospodine predsjedniče našeg odbora, ja sam imao čast da predvodim članog izaslanstva Europskog parlamenta tijekom izborne misije, da tako kažemo i Prvo želim svima zahvaliti na sjajnoj suradnji i velikoj potpori koju su mi svi pružili. E, mnogi od vas znaju da su izbori došli nakon što je postignut veliki politički dogovor između vođa socijalističke vodeće stranke i vođa oporbe u Albaniji. Mi smo bili jako sretni zbog toga jer je nakon toga su održani izbori koji su stvorili jednu potpuno novo političko ozreće i situaciju na sceni nakon jako napetog razdoblja. Glavna demokratska stranka, dakle oporbena stranka je bila uključena uključeno to i od socijalisti su dobili 74 mjesta od 136 ukupno. E, zapravo je 71 mjesto već bilo dovoljno da stvore, da mogu formirati vladu, jer to čine već sada jer imaju 74 mjesta, što je još jedna relativno komotna većina. Demokratska stranka je dobila 43 mjesta, a socijalistički pokret za integraciju 19 mjesta. Sve ostale stranke su osvojile četiri mandata u parlamentu. Sada vidimo da je 46,8% bio izlazak na glasanje, što je još uvijek bolje nego što to se to čini, jer 1,2 milijuna Albanaca koji žive u inozemstvu se ubrajaju u glasačko tijelo, ali nisu bili u stanju izaći na tijelo. Dakle, drugim riječima, od onih glasača koji de facto žive u Albaniji, više od 70% je izašlo na izbore. Dakle, Evropski parlament je dao sa OSS-om i OSCD-om e, jednu, napravili su zapravo zajedničko dakle zajedničku izaslanstvo promatrača na izboru. Kako je obično, nakon izbora smo imali pres dali smo svoje izvješće, dakle u izjavi na konferenciji za tisak nakon izbora. Ja sam već prošlog tjedna govorio u ovoj koordinacijskoj grupi za izbore o svim problemima koje smo imali kad smo pravili zajedničku izjavu sa uredom OSS-a i njihovog ODIHR, Ureda za demokratske institucije i ljudska prava. Naime, bio je problem tome kako ćemo dakle, tu zajedničku izjavu formulirati s obzirom na demokratski kontekst cijele situacije. Na kraju smo ipak došli do jednog e, zajedničkih formulacija i Europski parlament je potpisao. Ta izjava između ostalog uključivala da su, dakle, činjenicu da se izbori održani slobodno, da su se poštivala temeljna ljudska prava i slobode. Međutim, kazalo je na izbore koji su na izazove koji su nastali za izbornu administraciju jer su oni morali sada provesti politički dogovor koji je postignut prije toga. Ja sam na konferenciji mogao iznijeti glavne naglaske u ime parlamentarnog izaslanstva. Mi smo se naime kao parlamentarno izaslanstvo rasuli u tri tima koji su tog dana išli na tri mjesta i svi smo na svojim, dakle, svojim područjima u nadzoru glasačkih mjesta mogli konstatirati da su izbori korektno i fair provedeni. Bilo je nekih manjih irregularnosti, ali to nije nimalo bitno ni izmijenilo tok izbora, ali rezultat. Mi smo osim toga bili ohrabreni i vrlo pozitivnim odjekom političkog dogovora koji je postignut Albani diljem međunarodne zajednice, a i dobrim se odrazilo na izborom. Mnogi prethodne preporuke OSS-a i Vijeća Europe kao i Ureda za ljudska prava nisu bile na vrijeme implementirani, ali sada su za ove izbore ih doista primijenili. Mi smo podvukli naš i ponovili svoj apel albanskim vlastima da implementiraju sve preostale preporuke. Također smo naglasili da je obaveza svih političkih stranaka da rade ponovno zajedno na tome da povećaju povjerenje kroz jedan politički proces i da sve stranke moraju konstruktivno sudjelovati u, radu novog parlamenta. Albanija jasno vrlo je visoko na, da kažemo, dnevnom redu Europske unije i Europskog parlamenta. Jedna pozitivna politička atmosfera će omogućiti vladi velike napretke i u implementaciji svega onog što je potrebno kako bi se Albanija mogla e, pomaknuti i napredovati u svom procesu približavanja Europskoj uniji i pristupanja. Mislimo da mi u cijelosti podržavamo taj postupak i da ćemo svu potrebnu pomoć. To smo naravno još i potvrdili sa čitavim nizom bilateralnih susreta među kojima sa premijerom Edi Ramom, Luzim Bašom, voditeljem demokratske stranke i E, drugim glavnim dakle, kandidatom za premijera novo izabranim Ilirom Metom. Za Evropska unija mora odigrati isto svoju ulogu i u cijelosti preuzeti obveze u pružanju potpore Albaniji i drugim zemljama Zapadnog Balkana kako bi implementirali sve potrebne korake u procesu pristupanja. Europski parlament mora dati izravnu pomoć i parlamentima u toj regiji, što mislim da je jedan jako bitan korak u čitavom tom procesu. Hvala vam, to bi bio kratak izvješća s moje strane. Hvala lijepo Eduardu Kukanu na ovim napomenama i ovom vrlo sažetom izvješću o izbornoj misiji koja je bila u Albaniji. Kao što ste sami rekli, dakle, tu je bilo sedam članova u toj misiji, Gospodine gospođa iz SND-a, gospoda Preda i Engel eh, od Pučana, gospodin Čarnečki iz ECR-a, Žambatski iz ECR-a, te gospodin Meserić od Zelenih. Oni su svi tu, javljaju se za riječ, kao još dvoje kolega koji su se javili. Dakle, prvo ću dati riječ gospodinu Predi, a potom gospodinu Meseriću. Hvala lijepo, predsjedničke. Imam vrlo kratko nadopunu ovog izvještaja koji smo čuli. Dakle, naš boravak u Albaniji kao promatračke misije je bilo više što smo relativno teško mogli organizirati s obzirom na dugu krizu koja je političku krizu koja je u toj državi tom prethodila i trajala. To je i pogotovo bojkotiranja do kojeg je došlo bojkota velikog dijela stranaka rada parlamenta i svega ostalog. I to je nešto što se u balkanskim državama vrlo često događa, ali zbog toga je bilo teško organizirati. Međutim, na kraju ipak taj politički dogovor između oporbe i vladajuće stranke postignut i uspjelo se sve nekako organizirati. Ja sam inače tijekom misije bio u Vlori i u tom području izbornom. Mogli smo konstatirati da je sve išlo korektno, a izlazak na izbore je bio relativno skroman, to smo i vidjeli. Međutim, ne možemo se tu previše čuditi jer u čitavoj Europi je tendencija da sve manje ljudi izlazi na, na izbore i sve manje ih glasa. Pa prema tome kad to sve uzmemo u obzir možemo na kraju reći da su izbori u Albaniji izbilja dobro prošli. Druga stvar, prije samih izbora je tada još vladajući premijer Rama iznio stanovite sumnje u to da će biti u stanju osvojiti apsolutnu većinu. Međutim, on je na kraju ostvario jednu dobru, dobar rezultat. Demokratski lider je bio uvjeren da će to biti jedna jako tjesna utrka između socijalista i demokratske oporbe, govorili su o nekom velikom tsunamiju u zadnjem času, međutim svi su se preveli, Rama je na kraju ipak osvojio većinu, premda ne odmah je apsolutno, demokrati su ipak vrlo jasno zaostajali za socijaldemokratima ramenim, pa nije ni došlo do nekog tsunamija. To sad abstrahiramo svim da nije bilo nikakvog osporavanja izbora, sve skupa što se tamo dogodilo i taj predizborni politički dogovor kao i protok sam, tijek samih izbora su pokazali da je došlo do demokratskih napredaka u Albaniji. Jasno, sve reforme na koje su se obvezali moraju se provesti, ali meni je jako drago da na taj način smo došli do situacije u kojoj će se pregovori ponovno nastaviti i vjerujem već e, sljedećih mjeseci jer nema nikakvog smisla da se dalje odgađa nastavak pregovora o približavanju Albanije Evropskoj uniji za njihovim pristupnim pregovorima. Hvala. Sada gospodin Mesarić. I ja ću samo vrlo kratko nešto nadodati. Dakle, bez ovog inspiriranog rada i napora gospodina Kukana bi bilo puno teže sastaviti na kraju to zajedničko izvješće a to je bilo jasno potrebno kako bi na diplomatski način iznijeli jedan konkretni zaključak onog što je naša promatrička skupina tamo odradila. Na kraju jasno je da su izbori održani u jednom relativno normalnom i mirnom okruženju, ali treba napomenuti da politički dogovor koji je to uopće omogućio, e, koji je omogućio te mirne izbore, da je to bio jedan izuzetak jer to ne smije postati pravilo. Ne smijemo imati takva izuzeća koja postaju pravilo da nekakav politički dogovor koji ni ničim predviđen, koji je potpuno dio izvan svega što je predviđeno u demokratskim procedurama, postane pravilo bez kojih se ne mogu više održati mirni izbori. To treba napomenuti. Hvala sada Franz Engel. I ja bih se htio još pridružiti ovim zahvalama kolege Kukana koji je vodio naše izaslanstvo u Albaniji i to na jedan stvarno pažnje vrijedan, zadivljujući način pače. I hvala mu na svom trudu, a imao je jako puno stvari koje je morao svladati kako bi se zapravo uspio dogovoriti sa svim ostim kolegama koji su tamo bili iz drugih promatračkih misija OSS-a iz era i tako dalje, da dođemo do nekog zajedničkog izvješća. Jer vidite, ja sam došla do toga da sam vidio su kolege iz OSS-a su zapravo stvar htjeli napraviti svoje izvješće koje je potpuno poput knjigovođe, potpuno aseptičko, sterilno i poput knjigoveđa da bi oni tu sve u nekakvim postacima iznijeli. I vidite, to je ono, oni su uopće nisu, e, to je bilo zapravo vrlo loše taj njihov pristup to nije dobro. Ja ne znam što ti ljudi sebi ali u kontekstu kao što je albanske, u kojem je već dovoljno bilo teško uopće nešto postići, znaš da je vi bolje nego druge, gdje je uopće bilo teško doći do jedne poštene predizborne kampanje i održavanja mirnih izbora. To su zapravo vjerojatno bili prvi donekle mirni izbori u Albaniji zadnjih desetljeća i gdje su rezultati prihvaćeni nisu osporavani, što isto nije bilo tad slučaj u toj zemlji, nikako i sad onda imamo sa posla sa OSS-om koji onda kaže to nas uopće ne zanima, mi samo gledamo postupke i tehnički način odvijanja izbora, a taj tehnički način je bio loš. I dakle, poput knjigovođe tu napišu jedan loše financijsko izvješće. To nije u redu. Vidite, nama je bilo jako teško dalje u Italijani, nastati i od to je zapravo na silu nastalo zajednici raditi i naše zajedničke izvješće podnijeti. Ako dakle ne političke agencije i organizacije vrše promatranje izbora, to nije u redu, jer za cijelu Europsku uniju, Europski parlament je jako bitno da se ta zemlja demokratizira, smiri, stabilizira, ide tako dalje. Onda znači mi ne možemo ne političkim organizacijama na taj način prepustiti da oni tehnički nešto zamjere, jer se njima čini da su na tri klasačka mjesta vidjeli da nešto nije bilo tehnički u redu. E sad niko živ to ne može ni kontrolirati da li je to stvarno bilo tako, ali to nisu bile materijalno teške greške koje bi utjecale na rezultat izbora. Prema tome mislim da je uloga koju treba po mom mišljenju imati Europski parlament jedna sasvim drugčija, a da ovo nema smisla što OSS radi. Činilo se dakle sada OSS radi, oni su već zapravo tisuće izbor promatračkih misija odradili, ali Mislim da to jednostavno nije dobro za našu kuću, jer to nema smisla za Europski parlament, njihove prvo knjigovodstvene pedantne, a neprovjerljive informacije navesti. Jer mi moramo sve sagledati u političkom kontekstu. To sam ponovio. Hvala lijepo kolega Engel. Da li još neko nešto želi dodati? To nije slučaj, dobro. Onda bih htio zahvaliti Eduardu Kukanu na vašim povratnim informacijama, i izvješću o tom što ste radili 25. lipnja u Albaniji sa svojim našim izaslanstvom promatračkom Europskog parlamenta na njihovim općim izborima, kao i svima koji su tam sudjelovali. Sad prelazimo na točku broj 15, to je opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2018. A mi pokrivamo sve dijelove. Dozvolite da vas podsjetim, kao i svake godine mi govorimo o dva odvojena, ali međusobno povezana elementa. Prvi je E, mi moramo dati amandmane na nacrt proračuna kojeg je komisija predstavila. A drugo je, mi ćemo usvojiti mišljenje za rezoluciju koja mora popraviti popratiti taj proračun. Sada dajem riječ našem izvestitelju gospodinu Predi da predstavi svoj nacrt mišljenja i iznese svoje gledišta i poglede na nacrt proračuna kao da nam kaže kakav je njegov pristup u odnosu na moguće i različite amandmane koji bi se dali na ovaj proračun što ga Europska komisija za sada predstavila ovaj nacrt. Hvala lijepo. Ja prvo ne bih želio samo iznositi svoje suglasnost sa svim kao izvjestitelj za mišljenje o proračunu za 2018. Dakle, moje mišljenje u odnosu na troškove. Jer vidite, riječ je o pola milijarde eura u pojedinom naslovu četiri, koje, se, koje je Europska komisija smanjila i to i u odnosu na svoje susjede, ali i općenito na odnosu na kompletnu globalnu situaciju. Dakle, to je jedna redukcija proračuna koja koja se provlači kroz cijelu strategiju za tu godinu i koja ne može po meni opstati. To mm, naravno bi se trebalo onda odraziti na zemlje članice da manje uplaćuju. Međutim, ja znam da se moramo boriti protiv teške krize, znam da imamo užasno puno skupih izazova kao što su pitanje migracija, borba protiv terorizma, borba protiv radikalizacije u vlastitim redovima i tako dalje. Dakle, mi znamo da su to sve gadne i teške pitanja, ali ne možemo sve to, vjerujte mi, pokriti i učiniti ako do te mjere drastično kratimo sredstva u proračunu. Stoga zastupam stajalište da moramo tražiti da se u interinstitucionalnim pregovorima to tematizira, da se traži povećanje sredstava, barem na onaj minimum koji je potreban, dakle od 230 e, milijuna koji je potreban da se ovim pitanjima možemo baviti. Što se sad tiče vanjske politike i onog s čime se mi bavimo, zašto smo mi nadležni izravno, tu bih samo nekoliko stvari iznio s aspekta našeg afeta, našeg odbora. Dakle, mi moramo potvrditi e, naš angažman daljnji za prostor zapadnog Kana, pogotovo kad su u pitanju fondovi i sredstva potrebna da se financira njihova harmonizacija s našim evropskim akijem. Dakle, za sada su oko 90 milijuna eura predstavili, predložili kao iznos za te troškove, ali to ne znam da li će biti dovoljno. Druga stvar, moramo pokazati više angažmana i involvirati se u suradnju sa našim susjedima i to na jugu i na istoku Evropske unije. E, nacrt proračuna upravo u tom instrumentu za suradnju sa susjedima, e, pogotovo za suradnju sa južnim susjedima, predviđa toliko drastičnih rezova koji prvenstveno poboljšanje upravljanja i mobilnosti kao i direktnu pomoć građanima kroz različite projekte kani smanjiti. Dakle, mislim da se mi moramo boriti protiv uzroka migracija i da je to jedini način, jedini mogući dobar način kako ćemo smanjiti tu krizu, a to opet bez sredstava ne ide. Pozdravljam proračunski redak liniju za istočne evropske zemlje, mislim da je to relativno dobro predviđeno. Ali predlažem povećanje sredstava za instrument instrumente koje služe jačanju poštivanja ljudskih prava, jer ljudska prava kao i demokratska načela danas bivaju sve bi ugroženi i sve ih se više dovodi pod pitanje i smatram da im se s obzirom na njihovu važnost e, treba i financijski adekvatno popraviti to. Nadalje, mislim da resursi koji su predviđeni trebaju biti nadopunjeni na razinu prije 2017. pogotovo kod ovih instrumenata. Jer vidite, bez njih nema nikakvih vanjskih službi ni vanjskog djelovanja Europske unije, bez sredstava za ove navedene najvažnije instrumente. Nadalje pozdravljam, e, naravno, povećanje sredstava za obranu. To je važan korak i za uspostavljanje uže suradnje među članicama Unije na tom području. Zadnja stvar, je strateška komunikacija o kojoj želim govoriti. Uvijek iznova smo imali različitih lažnih vijesti, fake newsa, krive komunikacije. Mislim da trebamo jednostavno više novaca predvidjeti za borbu protiv ove kibernetičkog oblika ratovanja i preplavljivanja lažnim informacijama, dezinformacijama i različitim takvih kampanjama Dakle, to su glavni naglasci koji će biti u izvješću kojeg ću ovog tjedna predstaviti. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da ćemo imati, da ćemo do kraja odraditi dobro kako smo počeli. Hvala Kristijan, bi se sad želio javiti za riječ od izvjestitelja u Sjeni. ćemo sa Nijom Geo i za socijaldemokrate. Hvala. Hvala, hvala Kristijane i hvala za riječ. Dakle, ja apsolutno dijelim ove zabrinutost zbog rezova, recimo riječ je o pola milijardi eura i mislim da to je gotovo otišlo za ova sredstva koja su bila predviđena za preuzete obveze. Dakle, mislim da je jako, jako opcija koju su oni odabrali da novce prebacuju iz različitih proračunskih linija iz jednih fondova u druge, da to nije ni u kom slučaju dobro. I slažem se s tobom da se treba rezerva od 230 milijuna eura do gornje granice apsolutno u cijelosti ovdje alocirati. Međutim, mi vidimo i ove instrumente koje ste predvidio i recimo onaj instrument za Tursku je zapravo, tu su velika novci predviđeni, pogotovo da ih se njima pomogne u usklađivanju s evropskim akijem. Međutim, to nijukom slučaju ne odgovara političkoj situaciji koja tamo vlada. Jer kad ste vi u komisiji, oni će vam reći da je to sve zbog e, činjenice da su oni proteklih godina bili vrlo spori u dodjeljivanju sredstava i to se sad dobiva na brzini, pa su tek sad kao stigli da daju te novce koji će biti u tim dobrosusjedskim odnosima korišteni za usklađivanje sa Kijem. Međutim, kako sad sa Turskom? Jer, e, vidite, mislim da tu bi trebali zamrznuti kompletan taj proces ili suspendirati ga a kako možemo, dakle, s jedne strane politički slati jednu poruku da zbog situacije razvoja događaja u Turskoj želimo stvar zamrznuti, a s druge strane ovi u proračunu dolaze tek sad do toga da izdvajaju za, njihova, njihovu harmonizaciju sa Kijem ta sredstva. Ja znam da će komisija cijeli paket predložiti na jesen kako bi se promijenili možda glavni fokus i kako će se truditi da onda to recimo prebace fokus na očvršćivanje potporu civilnog društva i temeljnih ljudskih sloboda i prava u Turskoj. Ali mislim da upravo sa jednim odmakom od financiranja toga bi mogli vrlo jasnu poruku Turskoj poslati. Za nas je socijaldemokrata je recimo jedan od prioriteta su E, ovi rezovi za suradnje sa južnom susjedima na i južnim mediteranskim državama. Mi mislimo da ono što je za Libanon, Siriju i Jordan skraćeno da to ni u slučaju ne, može biti. I mi smatramo da nije dobro da se odamo odmaknu novac, a trebao je puno više tamo. I mislim ni u slučaju nećemo kad je E, zbog sirijskih problema nećemo u Tunisu, Tunisu, Egiptu i Libiji prestati raditi i financirati. Mislim da trebamo postići jedan adekvatan razinu investicija u vezi s našim strateškim partnerima, zatim kao što su recimo oni u Aziji, jer to je regija koja, u kojoj imamo 60% zapravo ljudi srednje klase koji žive, a i na kraju naše projekte sa Latinskom Amerikom. Na kraju mislim da je kod vanjskih investicijskih planova vrlo bitno da se naše financiranje ne makne iz ovih dugoročnih ciljeva, dakle projekata o svih mogućih ekoloških, održivih e, ciljeva razvoja. Tu ne smijemo izgubiti iz ne smijemo tu smanjiti nikako financiranje a inače isto mi se slažem da bi trebalo vidjeti da bude apsolutno prikladno financiranje naše službe za vanjsko djelovanje. Hvala Nina Gila, sada prelazimo na našeg potpredsjednika koji ima riječ. Hvala. Ja sam bio izvjestitelj ECR-a u Sjeni za ova proračunski izvješće o nacrtu proračuna, a ECR ima jednu dugu, dugu tradiciju da podupire reforme i uvijek se zalaže za smanjivanje Evropskog proračuna, ali na najbolji mogući način. Prema tome mi znamo da sva sredstva koja su doznačena za preuzete obveze i za plaćanja u ovoj situaciji se ne mogu uvijek mijenjati kako bi se htjelo. I zbog toga mislim da možemo kad se sve ovo sagleda doći sa jednim vjerodostojnim rješenjem za reformu. Mi mislimo da je reforma jako bitna za ECR i mislim da to treba tome prići što je moguće strateške kompletno. Zatim smatramo da je vrlo bitno da riješimo pitanja financiranja svih onih izazova s kojima se u našem susjedstvu susrećemo na Bliskom isteku i subsaharskim zemljama. Trebamo raditi na općem proračunu, ali pogotovo na ovom dijelu za vanjsko-političke aktivnosti to na fleksibilni način. Tako da kad dođe do kriza, to smo već vidjeli, kad kad nam jako teško adekvatno djelovati zato što nam proračun je previše vezan i nije dovoljno fleksibilan da možemo tu hitno sredstva povući za neku krizu koja je nastala. I osim toga vidimo da isto situacija sa ovim takozvanim dilom poslom između EU unije i Turske nije baš potpuno jasna kuće kako će ta sredstva dalje ići. Jer mislimo da bi se tu nastavilo u parlamentu trebalo nastaviti raditi na tome i vidjeti šta će dalje s time biti. Hoće li ta sredstva ići, hoće li biti zamrznuta ili šta će se dogoditi. Tako da mislimo da ta pristupni fondovi za Tursku se po našem mišljenju trebaju apsolutno zamrznuti dok ovaj naš odbor i naši svi odbori adekvatni pogotovo vanjsko-politički, ne dođe do uvjerenja da su se oni u političkom svom kursu i situaciji promijenili. U svakom slučaju ECR će sudjelovati u izradi tog izvješća o proračunu nacrta i tu će dati svoj potpis. Hvala. A sada Sabine Lusing. Hvala gospodine predsjedavatelju. Da, poštovane kolege i kolegice, najviše prigovora imali smo na one aspekte o kojima je gospodin Preda govorio na kraju svog javljanja. I upravo proračun Europske unije prema našem mišljenju e, je sve više u korist militarizacije Europske unije i e, služi za istraživanje želj za otvaranje te europske utvrde za promicanje geopolitičkih interesa to, sve to mi gledamo kao nesvizhodno, da nešto što ne uspunjava prvobitno svrhu vrhu e, proračuna. Dakle, ovdje ne govorimo ni o kakvoj razvojnoj pomoći ili slično. Iz tog razloga se zapravo, su zapravo naši prijedlozi izmjena nisu promijenili, isti su kao i prethodnih godina, mi ćemo ponovno uložiti prijedloge izmjena protiv protiv e, ovakvog povećanja e, troškova, odnosno sredstava za naoružanje, te za ponovno korištenje ovak, za zloporabu instrumenta. Nadalje, mi zahtjevamo da se povećaju sredstva za humanitarnu pomoć, razvojnu pomoć i e, slično. Hvala vam lijepa. Hvala kolegice, a sada u ime zelenih gospodin Sole. Hvala gospodine predsjedavatelju. E, kao prvo, kao i zvijestitelju sceni e, kluba Zelenih, želim zahvaliti izvjestitelju e, na njegovom uvodnom izlaganju. Mi dijelimo vašu zabrinutost kada je riječ o sveukupnom smanjenju sredstava ponajprije u vremenima kada Europska unija mora se mora biti vrlo angažirana kada je riječ i o susjedstvu, ali i na globalnoj sceni. E, dakle, vidimo da upravo u, moramo imati razinu podrške e, koja je potrebna potencijalnim kandidatima, poneprije imajući na umu i one to krizne situacije kroz koje neki od kandidata za pristupanje prolaze. Ka, primjerice, kada govorimo o Turskoj, e, tada potrebno je preraspodijeliti sredstva tako da se da podrška civilnom društvu i e, treba preraspodijeliti sredstva i u europski instrument za demokraciju i ljudska prava prava kako bi se primjerice dala podrška civilnom društvu, novinarima, akademičarima i svim onim drugim neovisnim glasovima. Dakle, i CZP, dakle, već jutro smo vidjeli dakle, da se ovdje zapravo imamo poneprije e, naglasak na e, jačanju kapaciteta e, obrane i stoga mislim da je potrebno ovo zapravo razamotriti u odgovarajućem okviru u okviru proračuna. Nadalje, mi nismo za povećanje podrške za e, odnosno sredstava za obramene svrhe, nego mi smo puno više za ulaganje u druge svrhe, te za jačanje, e, odnosno prim, E, primjene e, direktive iz 2014. godine. Nadalje podržavamo inicijativu za mm, razdvajanje sredstava od 1,3 milijuna eura za pružanje podrške e, mladima i to je mislim nešto na što također trebamo uzeti u obzir. Hvala. Hvala kolega Sole. Javili se još netko za riječ? Ne. E, dobro, onda time još nekoliko najava s moje strane. Dakle, e, rok za davanje prijedloga izmjena, odnosno amandmena, jeste 13. srpnja, 11 sati i e, ime će, ime će se glasati u afetu 30. ili 31. kolovoza. E, dopustite još jednom da vas podsjetim da, e, zapravo članovi AFETA e, trebaju ulagati prijedloge izmjena za mišljenja AFETA koje se odnose na ono što se tiče nas ovdje u AFETu, a to je naslov 4 Globalna Europa, te također naslov pet administracija, ponajprije kada je riječ o administrativnom proračunu za e, vanjsko djelovanje Europske unije. Sljedeća točka je razmjena gledišta s ministrom za vanjske poslove i seljenike Hašemitske kraljevine Jordana Ajmanom Zafadijem e, dakle, pozdravljam i sad ćemo nastaviti sa sastankom. Ladies and Poštovane dame i gospodo, kolege i kolegice, od me prelazimo na točku dnevnog reda 16 i moram reći da sam uistinu počešćen što jutros u našem odboru mogu pozdraviti ministra vanjskih, za vanjske poslove i zeljenike Hašemitske kraljevine Jordana Ajmana Safadija. Dobro došli i e, radujemo se vašem izlaganju i razprave s vama. Dopustite da prvo naglasim da je Jordan ključni partner za nas u Ruskoj uniji, vaša zemlja, igra važnu ulogu kada je riječ o promicanju stabilnosti i međuvjerske tolerancije e, na Bliskom istoku. I mm, time dakle, želim reći da također pozdravljamo i uzvajanje prioriteta partnerstva između Europske unije i Jordana te Europsko-Jordanskog sporazuma u prosincu 2016. godine. Članovi našeg odbora rado će poslušati vaše mišljenje o strateškom partnerstvu između Europske unije i Jordana te ponajprije koje reforme provodi e, Jordan, imajući na umu okvir za Jordan do 2025. godine nacionalne vizije i strategije. Mi smo svjesni toga da su ukopi u Siriji, u Iraku, kriza u Kosovo zaljevu, e, da sve to izravno utječe i na stabilnost vaše zemlje. Jordan ima stratešku ulogu u regiji, pone prije kada je riječ o koaliciji za borbu protiv ISIS-a. E, iz mi pozdravljamo eh, ponudu eh, Jordana na području pružne sigurnosti i u borbi protiv terorizma. u vašoj zemlji je više od 658 tisuća registriranih izbjeglica iz Sirije i dodatno sve one koji su došli iz Sirije u vašu zemlju i prije izbijanja sirijske krize. To naravno utječe i na vaše infrastrukture, prirodne resurse, te druga područja kao što su ekonomija, zapošljavanje ili obrazovanje. Kao što znate da je naši članovi našeg odbora posjetili su Aman e, dva puta u veljači 2015. godine i u sjeću 2017. godine i pritom su vidjeli koliko je pomoć i podrška potrebna e, izbjeglicama. E, želim s velikim iščekivanjem. Saslušat ćemo vaše, vaše izlaganja, vaše mišljenja o tržišnoj situaciji, predlažem da, da vam damo riječ na nekih 15-20 minuta, potom će nam ostati dovoljno vremena da raspravu kako bismo zapravo mogli završiti sastanak do 12.30. No, u svom slučaju hvala vam lijepa, nama je ovo velika čast da ste danas ovdje s nama. Dopustite da mi kažem da se zahvalim e, što eto, imam prilike sa uvaženim članovima parlamenta se susresti. Ja vam želim zahvaliti na mogućnosti i prilici koju sam dobio obratiti vam se i vjerujem da ćemo zaista imati otvoreni dijalog, e, velike izazove i mnoge mogućnosti koje postoje između Jordana i Europske unije i ponosan sam što mogu kazati da imamo vrlo solidno partnerstvo koje je zapravo našim zajedničkim vrijednostima e, promicanje mira i isto tako i poštivanjem e, napretke koje imamo. Ja sam govorio o dvije regije Europe pa i Bliski istok. E, gospođa Magarini predstavlja jednu regiju, a što se tiče aktualnih događaja, pokazuje koliko su naše regije zapravo ta jedna regija, jedna šira jedinstvena regija je međusobno povezana. Naše partnerstvo razvijalo se tijekom godina i ponosan sam što mogu istaknuti da je to partnerstvo dozvolilo da učinimo mnogo toga dobrog, e, pogotovo u ovom volatilnom svijetu, dijelu svijeta i e, možemo to partnerstvo i dalje poticati poticati, podupirati. Zaista smo zahvalni mi u Jordanu za izuzetnu potporu koju ste nam uspjeli u zadnjih godina dati. Ne samo što ste bili uz nas kada smo se suočili sa e, teškoćama kada je riječ o izbjeglicama i prije svega nakon sirijske krize, ali čitavo vrijeme kada ste stali uz nas, čitavih ovih godina kada ste bili e, u pomoći i u razgradnju kapaciteta, te isto tako, isto tako u suzbijanju svih onih regionalnih kriza kojih je velik broj, a isto tako ste nam pomogli u segmentu u svim našim nastajima da naše gospodarstvo stane na noge. Na tome želimo zahvaliti i ponosni smo što možemo istaknuti da ovo partnerstvo želimo nastaviti u budućnosti i da ovo prijateljstvo i koji dokaz isto tako i otvorenosti a isto tako jednog otvorenog dijaloga. Jordan će nastaviti biti glas e, dakle moderacije i isto tako glas razuma u bliskom istotoku kako bismo realizirali u konačnici naše ciljeva, a to je sigurnost i mir u našoj regiji. Još jednom želim zahvaliti svima i nadam se da ćemo moći kroz e, jedan dijalog e, imati kako bismo upravo kroz interaktivnu raspravu zaista dotaknuti sve one važne točke i želim na neki način odustati od svih onih govora klasičnog tipa. Što se tiče vizije do 2025. godine, ja mogu kazati da je ova nacionalna vizija, strategija za nas jedini način kako bismo izgradili budućnost kako zaslužuju naše građanstva. 70% našeg stanovništva su mlađe od 30 godina, a izazov je upravo da možemo stvoriti za njih okoliš u kojem ćemo harmonizirati sve potencijale svih mladih muškaraca i žena u Jordanu. E, sa ograničenim resursima, međutim isto tako uz činjenicu e, naš najveći e, glavnina našeg dakle, doprinosa jest upravo je humani aspekt, odnosno aspekt mladih ljudi. To je potencijal koji nas kao vladu dozvoljava da upravo za mlade ljude mogu napredovati i da mogu djelovati u reformskim koracima. Naš cilj je da želimo ići u smjeru smjeru prema demokratskim načelima sa većom uključenosti u tom procesu i osigurati da se omogući biti jedan dio donositelja odluka tih mladih ljudi. Što se tiče reforme i što se tiče isto takve mogućnosti da u šest dokumenata sastavimo upravo ove segmente i potrebe koje smo e, naveli tamo te različite aspekte i vladavinu prava i zakonitosti, dakle po treba da se i žene uključuju u proces e, nove investicije te obrazovni sustav, stvaranje ekosustava koji će omogućiti sudjelovanje i isto tako e, stvaranje jedne budućnosti koja će donijeti veću demokratičnost, želimo biti otvoreni i transparentni. Upravo na cilju i tragu toga mi smo usnovali e, osnovali jednu, dakle, i usvojili desetogodišnju strategiju koja bi nam upravo kao takva stvorila preduvjete za e, upravo razvoj e, ljudskih potencijala, te isto tako i e, unapređenje našeg obrazovnog sustava. S time nastavljamo, a isto tako smo i završili posao sa najvećim segmentom, a to je zakonodavna reforma kada razgovaramo ovdje, naš parlament ima izvanrednu sjednicu gdje 12 e, do 14 zakona treba donijeti koji bi zapravo omogući konsolidaciju vladavine prava i omogućili transparentnost, te isto tako i učinkovit učinkovitije zakonodavstvo te isto tako i učinkovitije sudstvo koje opet će pridonijeti jednom stvaranju okruženja e, koje želimo stvoriti. Jordan isto tako u svom razvojnim ciljevima ne samo da gledamo da naše gospodarstvo e, bolje e, i uspješnije, već isto tako i upravljanje u svim aspektima, u svim dimenzijama koje na neki način želi ići u smjeru poboljšanja e, svih razina. ćemo uskoro lokalne izbora, a po prvi puta ćemo isto tako decentralizaciju što omogućuje guvernerima da lokalnim tijelima mogu dati veće ovlasti te isto tako i omogućati e, stvaranje prioriteta za pojedine e, dakle okruge. Nažalost, mi nismo izolirani na svom otoku, mi smo dio regije koja je prolazi jedan čitav niz kriza, ove krize koje su se događale, događaju se jako utječu Mi na nas. Prije nekoliko godina osam 8% rast Mm, ove godine mm, nešto malo izgubili smo Irak kao naš glavnog partnera, Sirija je bio naš put prema Europi i taj, to tržište smo izgubili i zbog toga nismo u mogućnosti izvoziti preko Sirije u Europi, što znači da se povećavaju troškovi izvoza i uvoza. Kao rezultat toga mm, dobili smo isto tako 1,3 milijuna, e, milijuna sirijskih izbjeglica i to je situacija koja nas je prisilila da već 170 tisuća studenta iz Sirije koji su uključeni e, u obrazovni sustav. Pretisti su doista veliki kada je riječ o vodnim resursima, to je nešto što e, moramo uzeti u obzir kada imamo 20% veće stanovništvo. Nezaposlenost raste zbog toga što nemamo je rast 35% nezaposlenih među mladima, 18% ukupno zaposlenih. Ponovno moramo kazati da to nije e, nedostatak naših političkih koraka, već e, to je faktor i posljedica svih onih regionalnih okruženja, odnosno regionalnih utjecaja, te isto tako e, na neki način je tako obustavljen, zaustavljen naš plan napretka. Moram kazati da smo zaista zahvalni što smo uspjeli zaustaviti neke reperkusije koje su dogodile, međutim izazovi su doista e, dramatični i moramo se boriti protiv negativnih posljedica svih ovih e, teških e, okolnosti u kojima se nalazimo izgrađujemo kapacitete, trebaju nam e, vaša pomoć, a isto tako moram ukazati da jedan od e, donatora, e, kad je riječ isto tako u čuvanju otpornosti na ove pritiske koje se tiču izbjeglica. Ne govorimo samo o humanitarnom asistenciji, već govorimo i o razvojnoj pomoći. Kada su izbjeglice došli kogod tada je imao godinu danas sada je star sedam godina, pohađa školu. Oni koji su imali 10-11 godina, sada imaju 17-18 godina, sada su u radno sposobnom stanovništvu, odnosno sada je mogućnost e, regulatirati za terorističke organizacije koje žele upravo iskoristiti e, taj segment. E, moramo osigurati obrazovanje, moramo obrazovati ih kako bismo im omogućili budućnost te isto tako na neki način spriječiti ih u radikalizaciji u bilo kojem segmentu kako upravo ove radikalne snage ne bi iskoristili tu mladež. Kreiranje bolje budućnosti i stvaranje boljih uvjeta u kojima će stanovništva moći razvijati svoje potencijale i talente. Još jedan nesretan um, rezultat uh, je regionalni terorizam u ovim krizama koje nas okruže. Mi možemo kazati da isto tako da koliko je važno za sve nas uh, da se uh, ovaj segment obradi ne samo na vojnom području, ne samo na sigurnosnom području, već isto tako izazovi koje se tiču ideologije mržnje, koje izvlače iz toga svoju nazočnost i na temelju koje se zapravo zasnivaju njihovi planove regotiranja. Čuli smo e, da je Mosul oslobođen jučer, vidimo velike napretke isto tako i u e, borbi za raku. To je jednostavniji dio te borbe, međutim sigurnosni aspekti, sigurnosni rizici koji će sada rasti, s obzirom da velik broj stranih eh, ratnika će sada eh, vratiti se u svoje domovine, te ćemo na neki način eh, kroz to vidjeti da će pokušati E, svima nama nauditi, moramo biti oprezni, moramo povećati našu suradnju na sigurnosnom planu, a isto tako i diskreditirati te ljude i prokazati i vidjeti da oni ne spadaju u naše civilizacijske tokove i tekovine. To je izazov koje, pred kojim se nalazimo i moramo stoga biti potpuno jasni i izravni u našem izričaju. Moramo ih prozvati za ono što su učinili i moramo isto tako ukazati ukazati na izvore e, tog nasilja te izvore e, svega onoga što su učinili. Terorizam i radikalizacija moramo suzbiti i moramo stvoriti okruženje, e, moramo industrializirati regiju, a ta industrializacija može se pospješiti samo kroz političke reforme E, zaštita ljudskih prava, očuvanje svih onih prava koje će ljudima omogućiti da stvaraju svoje gospodarske osnove te socijalne izazove koje moramo suzbiti. Politički obzor koji moramo stvoriti, sve je to Jordan predan, da nastavi i da nešto što ćemo u budućnosti sigurno uz pomoć naših prijatelja ostvariti. Prijatelji kao što ste vi. Više od toga ne bih e, želio kazati, želim ostaviti da se rasprava mm, nastavi svakako teme koje valja pripomenuti, to je isto tako Sirija i e, čuvanje mira, te sve ostale teme koje vas interesiraju i za koje mislite da bismo trebali prozboriti ovdje. Želim završiti s time i skazati još jednom našu zahvalnost na vašoj pomoći i potpori, te isto tako i isto tako i spremnosti da ovo partnerstvo koje je u prošlosti dokazalo svoje plodove i koje će u budućnosti iskazati sve svoje potencijala. Ne samo da sve izazove koje su pred nama, savladamo na taj način, već isto tako i da osiguramo e, sve e, mogućnosti koje postoje. Velika je čast biti ovdje i drago mi je što ćemo sada imati dijalog. Hvala vam lijepa. Hvala se Safadi na ovom zaista osježavajućim komentarima, to isto tako riječima. Za početak naše rasprave prije želim davanje riječi našim kolegama. Želimo isto tako pozdraviti veleposlanika pri Evropskoj uniji, Jusefa Nije. Hvala vam lijepo što ste i vi nazočni. Kao što znate, kada ste došli, isto tako želimo pozdraviti i e, diplomate iz Kuvajta koji su se pridružili u dvorani. Želim im dobrodošlicu. Započnemo sada s našom raspravom. Prvi govornik je e, voditelj doslanstva za zemlje Magreba, Liza Matijas. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine predsjedniče što ste mi dali riječ i dozvolite da se obratim na svom materijalnim jeziku portugalskom. Mais uma vez muito Još jednom hvala vam lijepo što ste mi dali riječ i ja bih eh, sa svoje strane željela pozdraviti vašu ekscelenciju, gospodina ministra Svadija, s kojim sam se već eh, susrela prije mm, kratkog vremena i to prilikom naše posjete u Jordanu, a u okviru izaslanstva, eh, dakle našeg izaslanstva država Mašek, Krajem svibnja bili smo u Jordanu i, kao što sam kazala, imali smo zaista priliku na licu mjesta susreti se i sa ministrom za vanjske poslove i siljenike. To je bila osmi međuparlamentarni susret između Europskog parlamenta i Jordanskog parlamenta a mi, dakle kolege izaslanstva e, ja, ne da smo bili zahvalni samo na prijemu koji smo doživjeli tamo već i na mnoštvu tema i razgovora koje smo poveli ne samo kad je riječ o sirijskom konfliktu, već i teme koje se tiču čitave regije, koje se tiču isto tako i palestinskog pitanja i sva pitanja koje smo obradili, zaista mislim da smo bili vrlo, vrlo e, plan Želimo se zauzeti jednog e, sveopćeg pristupa i stvoriti jednu usku suradnju između europskih institucija i jordanskih vlasti i jordanske vlade. Kad je riječ o suzbijanju turističkih aktivnosti, kad je riječ o sigurnosnim aspektima u samoj regiji, Međutim, isto tako i mi gledamo na to pitanje da je to zajednička odgovornost, zbog toga se izrazito zalažemo da ovi odnosi i europske institucije i jordanska vlada ostanu u oku bliskoj i plodonosnoj vezi. Te želim kazati da ove teme svakako koje smo obradili tijekom našeg posjeta u Jordanu krajem svibnja Svakako ćemo produbiti i ne samo da ćemo se zalagati za humanitarnu pomoć, već i za financijsku pomoć. U koristi Jordana, kao što znate, naše izaslanstvo je istaknulo da nam je jako važno da se uvjeti i kondicionalnosti koje se stvaraju temeljem kreditiranja prema jordanskoj vladi što drugim riječima znači da je interes eh, koji iskazujemo, dakle svi članovi izaslanstva koji su zaduženi za odnose sa državom Mašek, istovremeno Brinemo se, međutim, vezano uz neravnotežu, kad je riječ eh, o eh, bilanci, ukupnoj bilanci odnosa, kad je riječ o vanjsko-trgovinskoj bilanci između Europske unije i Jordana. Negativna je ova korist Europske unije, a nekoliko koraka koje smo poduzeli kad je riječ o pojednostavljenju samih e, kriterija, e, dakle zemlje izvora i zemlje porijetla. Iz istog razloga ćemo raditi na tome da pojednostavimo svakako i za odredbe E, porijekla i želimo se založiti da upravo ova neravnoteža koje imamo u platnoj bilanci, odnosno u bilanci vanjske trgovine između Europske unije i Jordana, pojednostaviti cijeli postupak, želimo biti partneri, želimo surađivati kao partneri, a isto tako na istoj e, razini, te biti ravnopravni partneri, na tome želimo poraditi u budućnosti. Ne znam da li je gospodin Safardi obavešten o tome, ali mi smo osnovali jednu radnu skupnju u Europskom parlamentu. Ta radna skupina e, je dio odbora INTA koji je zadužen za međunarodne trgovinske odnose i postoji jedna radna skupina koja će svakako pojednostaviti i raditi na podastavljenju e, ovih e, trgovinskih prepreka. Svakako stojimo u svakodnevnom kontaktu međusobno i ukoliko ćemo imati mogućnosti da sve te informacije pravovremeno razmijenimo, a nadam se da ćemo na taj način e, moći surađivati u budućnosti. Želim pozdraviti i nazočnog veleposlanika, e, zaželjeti mu dobrodošlicu, izvješće koje smo izradili nakon našeg posjeta e, u svibnju uskoro ćemo objelodaniti i svakako ćemo vam proslijediti ovo izvješće i drago nam je što ste ovdje danas s nama u parlamentu. Hvala lijepo, štovani kolege, na vašim izjavama, gospodine ministre, kako bismo mogli imamo osam kolega koje bi htjeli uzeti riječ, deset kolega koji bi htjeli uzeti riječ, s obzirom na ovu da li želite pitanje, odgovor, pitanje, odgovor ili... Evo, pokušat ćemo, dakle, na ovaj način ukoliko dakle deset govornika govori i onda morate vi iznijeti 25 točaka. Evo, kratko pitanje, kratak odgovor, bit će to bolje. Gospodin Preda i molim vas da se ograničite na dvije minute. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, hvala gospodine ministre. pa što ste našli vremena da dođete u naš odbor. Pitanje koje bih imao, jer gospodin predsjednik je, zapravo predsjednik našeg odbora je izuzetno strok e, strog s našim vremenom. Što se tiče broja e, izbjeglica, vaša vlada govori o 1,3 milijuna izbjeglica, a naš povjerenik e, u lipnju je iznio brojku i gospođa Mogherini i oni su istaknuli da je staknuli su da je Europa već u okviru dakle, pomoći platila 1,3 milijarda eura, ali je bilo riječ o 650 tisuća sirijskih dakle, u pola manje. Možete li vi objasniti e, kako je došlo do ove razlike koji nije baš zanemariv, a kako je trenutna situacija na granici, da li i dalje e, dozvoljavate dozvoljavati sirijskim izbjeglicama da uđu u Jordan, s obzirom dakle e, aktualne stanja s tim u vezi. A drugo pitanje interesiralo bi me, dakle, vojne akcije koje organizirate zajedno s Amerikancima, da li tu imate neki vremenski plan odvijanja ovih aktivnosti u idućih nekoliko mjeseci i još bi me interesiralo kako gledate na aktualnu situaciju kad je riječ e, o e, dakle, rješenju dvije država, da li pretpostavljate da se američka vlada e, još uvijek, kako komentirate evo događanje uz Izrael? Hvala lijepa. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala. Ja bih želio odgovoriti kolegici iz vašeg e, odbora i zahvaliti što smo eto na redovitoj osnovi, i godišnjoj osnovi osnovili upravo i zaista je od velike koristi da mi možemo se susretati e, ovako često, to je bilo razmjena informacije, ideja, a takve razmjene su zaista dobre jer zaista nam omogućuju da mi bolje razumijemo problematiku, bilo je čast e, imati vas u gostima i svakako ćemo dobrodošlicu zaželjeti vašim kolegama iduće godine i sve ona ti pitanja koja ćemo obratiti. Što se tiče vašeg e, pitanja, e, ovako kratko kao što ste vi bili, što se tiče e, ovog nesrazmjera u brojkama, mi imamo 1,3 E, dakle Sirijaca, 650 tisuća su registrirani kao izbjeglici. Velik broj se odlučio da se ne registriraju koji su došli, ali nisu registrirani izbjeglice. Velik broj je došlo prije same krize, neki su došli tijekom krize, kao što znate, izuzetno u blizu, postoje obiteljski odnosi, postoje i brakovi koji se događaju, dakle velik broj dolazi, a bez registracije. 650 tisuća su registrirani izbjeglice e, putem UN organizacije, 1,3 milijuna ona je ukupan broj sirijeca koji se nalaze u zemlji. Dozvolite da kažem da imamo nekoliko eh, izbjegličkih kampova, ali eh, mnogi nisu kao izbjeglice u tim kampovima. Dakle, neki se eh, nalazi u čitavoj zemlji, integrirani su u društvo, u dakle gradovima, selima i u područjima gdje god imaju svoje pripadnike svojih obitelji. Zbog toga mi govorimo o 1,3 milijuna, od čega je 650 tisuća registriranih izbjeglica i ostalih koji nisu registrirani. Što se tiče vojnih vježbi, ne postoje nikakve vojne vježbe e, koje bi bile povezane sa sirskom krizom. Jordanske vojne snage u posljednjih godina imaju partnerstva i sa europskim državama i sa NATO državama koje imaju svoje vojne vježbe na jordanskom e, teritoriju i i Lion je bila zadnja vježba, i Lion je bila ta vježba koja je bila prije četiri godine i nacije iz Europe, iz regije su bile Dakle, ne postoji nikakva posebna vojna vježba koja bi bila povezana sa sirijskom krizom i koja bi se odvijela uz, dakle, eh, jordansko-sirijsku granicu. Rješenje dvije država, dakle regija neće imati ni stabilnost ni mir ako se ne riješi konflikt na temelju rješenja dvije država koje mislimo da je jedina mogućnost da se ovaj konflikt riješi. Rješenje dvije države bi svakako trebao imati dakle, stvaranje palestinske države e, dakle, iz granice iz 60. godine koje će omogućiti e, neovisno palestinskoj državi koja će živjeti uz, dakle, u svojom regionalnom okruženju. Što se tiče arapskog sastanka na vrhu, mi smo ponovno e, lansirali ovu inicijativu za mir koji bi omogućio da i povijesnu pomerbu između Izraela i svih država Arapske lige. Dakle, govorimo samo o miru u tom području, već o povijesnom poverenju ovih dvije skupine. Što se tiče daljnjih pregovora, ovo je na stolu i nadamo se da će Izraelci e, zaista započeti pregovore koje će u konačni dovesti do mira, do trajnog mira koji bi bio prihvatljiv za sve. Što se tiče nove američke administracije, zaista smo potaknuti da je predsjednik Trump e, je e, svoje pokušaje podnio što se tiče e, dakle, palestinskog, izraelskog mira, sastanci u Washingtonu, te isto tako i sve obaveze koje smo preuzeli, Jordan će učiniti sa svoje strane sve, da se omogući u pomoći ovog mira između palestinaca i izraelaca. Radimo s našim saveznicima, s našim partnerima koji su i partneri iz Europe. Raspravili smo o visokom predstavnicom Mogherini, svi smo zainteresirani da stvorimo preduvjete koji će biti, dakle, mogućnosti da i u Siriji se dogodi mir, kao što sam rekao, zaista što se tiče, želim pozdraviti e, sve ono što je Europa e, s tim u vezi donijela i mi smo na tragu toga da isto tako učinimo naš napor te kako bismo riješili konfliktne situacije te isto tako i ključni konflikt u samoj regiji. Evo, toliko na to pitanje, a možda možemo i dalje nastaviti. Hvala. Next. A sada Nina Hvala. Dobrodošli, gospodine ministre. Imam tri točke o kojima bih htjela govoriti. Kao prvo želim pozdraviti prekid vatre koji ste vi sa SAD-om i Rusijom isposlovali, ispregovarali u Siriji. Međutim, kako ste sigurni da to Asadov režim ne koristi kao jedan paravan a da bi pritom onda iza tog paravana nastavio napade na opoziciju, kako smo to već vidjeli u prošlosti, a i jučer je opet došlo do takvog prekida kršenja vatre. Zatim, e, pregovori sirijski koji su jučer počeli u Ženevi. Isto tako, paralelno Rusija i Turska u Astani vode još jedan paralelni krug pregovora. Što mislite, da li su ta dva, dvije pregovora zapravo komplementarni ili jedan drugo isključuju. Što bi trebala Evropska unija to učiniti, pojačati možda svoju političku ulogu, svoju nazočnost posebno u Astanije, jer s obzirom na veliki utjecaj Rusije i Turske u toj regiji. I na kraju, Evropska unija je više od milijardu eura e, usmjerila od 2011. do danas Jordano kao pomoć E, za stanje sa izbjeglicama. Hoćete li nam možda dati povratnu informaciju kako su ta sredstva iskorištena i e, kako dakle, ste ta sredstva dalje prerasporedili generalno za pomoć na skrbljenje, skrb za izbjeglice. Hoćete li možda kratko na to odgovoriti? Pokušat ću. Pokušat ću biti što je moguće kraće. Što se tiče prekida vatre, Jordan, Rusija je sa devet mjesecima e, rade na tome da naprave jednu zonu smanjenja napetosti i deeskalacije napetosti na jugu. I mi smo dali sve od sebe da se to i da to zaživi i mislimo da je jug Sirije već postao relativno miran u odnosu na ostatak Sirije borbene skupine koje tu postoje, postrojbe su relativno već smanjene. Tu imamo na samom zapadu tog juga nešto ostatke Daesha, nešto ostataka Al-Nusre, ali uglavnom su tu umjerene snage sirijske vojske nazočne u tom dijelu Sirije na jugu. I mislimo da je to jako dobar kandidat da se nastavi. Mislim da je to što smo u toj zoni uspostavili da će se to uspjeti i na ostatak zemlje prenijeti. Vidite, tu imamo različite demarkacijske linije. Jer mi znamo, ali moramo korak po korak ići u smanjivanju napetosti, jer nema naravno rješenja vojnog, to nam je jasno. Jasno da je po našem uvjerenju prekid svih borbenih akcija prvi glavni prioritet jer je Sirija već dovoljno razorena i uništena i nadamo se da će dakle ovaj naš napor oko tog uspostavljena demilitarizirane da kažemo jedne zone na jugu da će se to sad E, da će to uspostaviti se sad opet normalni gospodarski život i vratiti se sigurnost ljudima, pa da će se čitav veliki broj izbjeglica svojevoljno vratiti u taj dio zemlje. Kao što znate i Jordan je pozvan na pregovore u Astanu, mi smo tamo u ulozi promatrača. Mi podupiramo Astanu u onoj mjeri u kojoj je to jedan vjerodostojan napor da se uspostavi vojni prekid vatre. Ali u odnosu na ženevske pregovore mislimo da bi se političko rješenje trebalo postičeno ženovskim pregovorima i to uz pokroviteljstvo Evropske unije i jasno osim toga i UN-a jer i rezolucija veća sigurnosti 224 o tome govori. Astana je dakle pregovori o Astani se vode isključivo zbog vojnog prekida vatre. A Ženeva s druge strane su pregovori koji trebaju dovesti do općeg političkog rješenja čitavog sukoba i mi u Jordanu vjerujemo da prvo trebamo zaustaviti borbe, zaštititi ljude, vratiti integritet tim zonama, na kraju cijeloj Siriji, a onda ići na političko rješenje. Što se tiče Evropske unije, ona je uvijek bila prisutna, ona je ogromne napore poduzela da ublaži humanitarne izazove i krize koje su nastale zbog sukoba i što se tiče ovih, e, znamo da se ta sredstva koja idu za Siriju, idu su uglavnom za ponovnu izgradnju. Međutim, ta ponovna izgradnja Sirije će biti moguća tek kad se postigne jedan vjerodostojan, uvjerljivo političko rješenje nakon prekida vatre. A na tome svi radimo. Hvala sada za ECR Bas Hvala. I ja sam se samo htio kratko javiti. No prije nego što postavim svoje pitanje, prvo da vam kažem Ministre, jako smo vam zahvalni da ste nam se pridružili. Ja sam redovno posjećivao Jordan zadnjih godina, jer je stabilnost Jordana neizmjerno važna za čitavu regiju. Međutim, da budete stabilni doista, potrebno vam je i mir kod susjeda. A sada ste vi de facto država koja je na rubu zemalja koje nisu više tako stabilne. Osim Sirije na sjeveru imate i problem sa Izraelom ali dakle da se uskladite, jako je bitno da koordinirate svoje odnose sa Izraelom. Mi govorimo i o normalizaciji nadalje odnosa Izraela i svih arapskih država među koje se ubraja i Jordan, jer mislimo da se ta stabilizacija odnosa može samo pozitivno odraziti na izraelsko-palestinske odnose, dakle majko svih sukoba u toj regiji. Prema tome mislimo da bi, šta čini, mene zanima šta čini vaš država da to uspostavi. Mi znamo da postoji jako velika suradnja, recimo kod obavještajnih službi, to postoji naravno i za kulisa i tajno, ali ne bi li bilo dobro da se onda i u jordanskom društvu počne govoriti o tome da se jordanski narod isto kao izraelski narod bi bili glavni korisnici normalizacije tih odnosa e, koji bi nas na kraju i za palestince dobrim vratili. Hvala, ali da vam kažem samo da mi imamo i taj sporazum koji je sa Izraelom, koji nama daje okvirne mirovni ugovor sa Izraelom koji nam daje okvir za naše odnose. Mi bi volili da se ti odnosi bilateralni sa Izraelom još poboljšaju i naravno da volili bi da e, Izrael nema mirovni ugovor samo s Jordanom nego sa svim arapskim zemljama u regiji. Ali da bi se to dogodilo moramo riješiti izraelsko-palestinski sukob. Tu je cijeli svijet suglasan u tome. Dakle, ovisno o tom sukobu će sve se dalje rješavati, a taj sukob se može riješiti dugoročno samo na bazi rješenja dviju država. A ujedno bi se dakle palestincima dala državnosti, prostor za život, a s druge strane bi se zagarantirala i mogućnost opstanka Izraela na tom prostor Prema tome u tom smjeru Jordan nastavlja surađivati sa svim svojim partnerima, Međunarodnim, Evropskom unijom, UN-om i svim ostalim akterima. I ponavljam, gospodine, u ožujku je Arapski samet i mi smo tada ponovno lansirali Arapsku inicijativu mira koja bi nudila jedan kontinuirano pomirenje između Izraela i svih članica Arapske lige, dakle svih arapskih država. Mi doista želimo da se to dogodi, mi radimo na tome i mislimo da je to realistično rješenje. Ali, da bi se to u cijelosti uspostavilo, mora se riješiti izraelsko-palestinsko sukobito na bazi dviju država. Ako se to ne dogodi, onda imamo samo jednu državu, recimo Izrael, ako to ne bi prošlo, ali to bi onda morala biti jedna država u će bi Arapi i Židovi imali potpuno ista prava i to bi se moralo međunarodno zajamčiti. A to vrlo teško bi se moglo provesti na terenu. Zbog toga realistično gledano jedino rješenje su dvije države. Jordan će nastaviti sve svoje napore na tome jer vjerujemo da to je u interesu i palestinaca i svih Arapa i Izraelaca samih. I mislimo da bi to riješilo sve ove probleme u regiji. Prema tome, mi tako, tim putem bi donijeli mir i dobrobit svim našim građanima u regiji i mi nastavljamo na tom poslu. Za liberale, gospodin Nikolaj, na dvije minute. Gospođa Nikola. Hvala lijepo, dobrodošla, vaša ekscelencija U Briselu ovdje ste među prijateljima, jer mi smatramo da su odnose između Evropske unije i Jordana vrlo dobri, učinkoviti i vrlo apsolutno zadovoljavajući. nažalost, ta regija je pogođena i progonjena mnogim, mnogim sukobima. Imamo još uvijek to traje u Iraku, sad Sirija, a sad i Jemen. Nakon što je Trump prije nekoliko tjedana posjetio Rijad i Saudijska Arabija je se smatra jednim od glavnih igrača u cijeloj regiji. Međutim, činjenica je da imamo taj sukob u Jemenu. I koje je vaše mišljenje kako će se dalje razvijati taj sukob? A na kraju moramo zahvaliti Jordanu na načinu na kojem su oni na kojem su, na način na koji su se oni nosili sa ovim kontinuiranim valovima izbjeglica i vjerujte mi ćemo sigurno se truditi da nastavimo pružati potporu vašoj zemlji jer Jordan je doista jedna pouzdan partner, pouzdana zemlja i od maksimalne pomoći bila da se zaustavi e, ustave valove i bujice izbjeglica u toj regiji. Hvala vam. Mi visoko cijenimo vaše vrlo vaše zahvalu i vaše e, vaše priznanje koje ste nam odali. Vjerujte, Jordan će učiniti dalje sve što može za pomogne izbjeglicama iz Sirije. Ali da se podsjetim, naše granice su i dalje otvorene. Mi ne zatvoramo granice pred izbjeglicama koje stižu. Mi smo naravno vrlo budni pri tom jer moramo biti svjesni svih sigurnosnih izazova i opasnosti koje mogu preći preko granice. Mi znamo da će ostaci Daesha, odnosno Izisa, pokušati pobjeći Sirije sad kad su pod vojnim pritiskom, prema tome mi jako pazimo ko nam prelazi preko granice. To nam je vrlo veliki prioritet, ali i dalje činimo paralelno s tim sve što možemo da pomognemo izbjeglicama i ne zatvaramo granice. Što se tiče Jemena, to je još jedan vrlo tužan i nesretan sukob u regiji. Mi se nadamo da će se i taj sukob razriješiti na temelju e, jednog nastavka unutar jemenskog nacionalnog dijaloga i zato postoje mnoge inicijative mirovne i kako bi se i rezolucija Vijeća sigurnosti e, UN-a 2216 koja o tome govori. Regija je već zaista patila zbog od razora, razaranja i silnih sukoba koje smo imali. Nažalost, danas imamo više kriza nego, umjesto da ih imamo manja nego prije, ali mi svi radimo na tome da ih jedan po jedan rješavamo. Jemenski sukob je težak, a UN su se isto angažirali i pokušavaju pomoći oko postizanja političkog dogovora. dakle, svi mogući uvjeti za postizanje jednog rješenja postoje, oni su dobrim dijelom već ispunjeni, ali mi radimo na tome da se to onda ostvari, kao, što sam rekao, unutar jemenskim političkim dijalogom. Hvala sadim gospodin Kuso. Hvala lijepo. Evo, dobrodošli, želimo izraziti i mi gospodinu ministru. Vi ste već odgovorili na neka od pitanja koje smo htjeli mi postaviti. Ali da se vratimo dakle na Siriju. Svjedoci smo trenutka u kojem vidimo da ove terorističke oružane snage sada na vojnom planu doživljavaju neuspjehe, a pod zajedničkim udarima uz pomoć sirijske vojske Rusije, SAD-a i da kreću pregovori u Ženevi, ali i u Astani. Tu ne smijemo zaboraviti na to recimo 3 milijuna izbjeglica u Siriji direktno pogođeno. Znači još više koji bi se očekuju da će se nešto s njima dogoditi. dakle, osim vojnog zauzimanja rake, sjedišta i izvisa, nas zanima šta će biti sa ovim ljudima koji se tu trebaju izbjeći ili se stabilizirati i ostati u tome. A šta se događa naravno i sa za ostalim izisovim borcima? Da li ste vi tu dovoljno budni na svojim granicama da tu kontrolirate ko će preći vašu granicu? Hvala vam, mi smo vam već govorila sam već o tome da mi kontroliramo granice. Međutim, mi imamo jako dugu kopnenu granicu sa Sirijom i to je ogroman pritisak na naše oružane snage da kontroliraju čitavu tu granicu da ne bi neko ilegalno prošao. Mi smo čak imali nekoliko incidenata gdje smo gdje smo imali velikih gubitaka među našim vojnicima u zadnje vrijeme jer je bilo dosta tih incidenata kad su se pokušali infiltrirati ostaci ISIS-ovih boraca. Međutim, e, tu imamo isto tako i pripadnike mnogih europskih oružanih snaga i međunarodnih organizacija koje nam pomažu u čuvanju tih granica. A inače mi svi znamo da za sukob u Siriji nakon što on traje već sedmu godinu, taj sukob se ne može nijekakvim vojnim rješenjem E, dovesti, privesti kraju, nakon što smo vidjeli koliko se tisuća, stotina tisuća Sirica je stradalo, kolike su tisuće poginule, koliki su milijuni otišli u izbjeglištvo. Kad govorimo o budućnosti, mi znamo da ne možemo dovoljno naglasiti težinu ovog izazova, koliko je, dakle, šta će se dogoditi sa Sirijom s obzirom na ovu djecu koja su odrasla i odrastaju izvan škole, izvan zakona, izvan gunađenog društva, u izbjeglištvu ili vječitom bijegu. I mi se tu jako brinemo šta će biti, ali sad što ste nas pitali za situaciju na terenu, mi imamo stalno jednu vrlo da kažemo oscilatornu situaciju, da imamo jako puno ljudi iz sigurnosti koji su raspoređeni na terenu i koji paze na sve, uz međunarodnu pomoć, ali vidjet ćemo. Za nas u Jordanu je trenutni prioritet da se prekinu borbe, jer smatramo da te borbe ne donose ništa doli daljnjeg razaranja. Mislimo da je dovoljno tog razoreno i previše, da je previše ljudi poginulo i postoji samo političko rješenje. Stoga je naša strategija sad trenutna da nastavljamo raditi sve što možemo kako bi se uspostavilo jedan trajni prekid sukoba i činimo sve kako bi potpomogli ženevski proces pregovora da se nađe političko rješenje koje će na prvom mjestu sirijski narod moći prihvatiti i koji će omogućiti jednu tranziciju, jedno bolje i mirnije društvo sutra. Hvala. A sada gospođa Loh Biler za zelene. Hvala. Ja bih počela sa zahvalom vama gospodine ministre, kao i vladi Jordana što ste prihvatili toliko izbjeglica. Ja se nadam da će Evropska unija pomoći i poduprijeti u svim ovim problemima koje imate, izazovima kao što je edukacija, pogotovo izbjegličke djece. Moje sljedeće pitanje je usmjereno zapravo na borbi protiv nasilja i terorizma. Vi ste govorili o tome kako se baviti sa frustracijom džihadista koji se vraćaju iz Iraka i o graničnim kontrolama, ali treći element u svemu tome je i nadzor financiranja terorizma. Možete li nam nešto reći više što vi u Jordanu radite da biste vidjeli kako idu tokovi financiranja terorista? I na kraju ljudska prava. Vi ste sami rekli da želite jedno otvorenije demokratske društvo i da vaš parlament radi na čitavom nizu zakona koji bi trebali unaprijediti vladavinu prava, neovisnost sudstva, kao i jačanje civilnog društva, jer mi smatramo da bez jakog civilnog društva nema ni dovoljno slobode mišljenja, niti oslobađanja društva i njegovog razvoja. Možete li dakle malo objasniti kakve imate zapravo regulaciju zakonsku koja predviđa da civilno društvo i NGO-ovi mogu neovisno raditi? I na kraju moratorij smrtne presude. Mislim da ste vi to imali, ali ste u ožujku to prekinuli jer ste 15 ljudi egzekutirali, a još je oko 100 ljudi osuđeno na smrt. Pa možete li nam malo reći kako vi vidite razvoj budućnosti tog de facto moratorija? Dakle, vi ste ukinuli smrtnu presudu, ali ste ipak onda to prekršili i krenuli opet ju počeli provoditi. Hvala vam. Dakle, što se tiče suradnje, mi Znamo, mi imamo suradnje sa individualnim zemljama članicama Evropske unije, a zatim i sa Evropskom unijom općenito. I to što se tiče i kod obavještajnih službi i kod upravo ovog praćenja e, novčanih tokova kako se financiraju teroristi. A što, nas tiče, mi se trudimo da se provode svi propisi i zakonski okvir koji idemo za to, a spremni smo surađivati i sa Europom kod e, recimo analize svih mogućih poruka ili opće e, kompletnog nadzora prometa telekomunikacijskog među terorističkim skupinama ili različitih imama i njihovih krugova koji su zato u to involvirani. I mi, vrlo je zanimljivo kad čuli smo recimo već mišljenje da je zapravo se trenutno vodi jedan građanski rat među islamistima samim i za nas je jako bitno da sudjelujemo u tome i da pomognemo da se one umjerene, umjerene snage održe, a da se ovi radikalizirani teroristički elementi isfiltriraju i pronađu. Mi smo apsolutno predani toj zadaći i nastavljamo se time baviti. Postoji čitav niz programa za suradnje za Evropskom unijom na tom području i ti programi će nastaviti postojati. Jučer smo na vijeću za pridruživanje govorili o, upravo o tim programima. Ja sam govorio o tome, recimo kako mi razmjeni informacija koje mi imamo s europskim zemljama o stanju radikalizacije i ostalog. I Frederika Mogherini je upravo izdvojila ovaj naš jordanski pristup kao jedan uzoran pristup kojeg mogu svi ostali zauzeti. naš kralj je govorio o jednom holističkom pristupu borbi protiv terorizma i u to uvjetima geografije, ali svim ostalim uvjetima. Ako imamo izvjez u Iraku i u Siriji, i onda znamo onda kad i u Libiji, onda će ići u Somaliju i dalje i dalje i dalje. Prema tome je jako bitno da mi njima suzimo prostor u kojem se mogu kretati i u kojem se mogu financirati i funkcionirati i egzistirati. To je taj geografski pristup. Onaj holistički pristup, to je gledano s druge strane, moramo sveobuhvatno ih napasti. Moramo dakle se baviti i njihovim financijskim e, putevima, ali i moramo se isto pozabaviti time da niko njih ne doživljuje kao novu ideološku skupinu. I moramo se posebno boriti protiv toga da ih islamsko stanovništvo, muslimansko stanovništvo ne doživi kao glavnu muslimansku oporbu, opoziciju i borbu protiv zapada i zapadnih vrijednosti. Tu moramo isto jako paziti. A na kraju mi svi dijelimo iste ljudske vrijednosti Prema tome, na tome trebamo temeljiti naš put borbe protiv njih i stvaranje jednog mirnijeg društva. Što se tiče procesa demokratizacije u našoj državi, to je jedan proces koji traje i na kojem mi radimo. Jer mi vjerujemo da je to u interesu Jordana i vjerujemo da je jedan siguran, napredan, i produktivna budućnost za Jordan upravo ovisi o tome koliko ćemo mi uznapredovati s našim reformama. Nažalost su naše reformski planovi malo zaostali zbog ovih teških situacija, kriza i događanja u našoj regiji, jer mi nismo nikakav otok koji živi izolirano. To je se naravno odrazilo na nas i usporilo nas u mnogo čemu, ali nije oslabilo nimalo našu odlučnost da nastavimo s reformama i ono što mi vjerujemo u Jordanu da je najbolji način za borbu protiv terorizma je investiranje u jedno demokratsko okruženje, okruženje otvorenosti, otvorenog društva u kojem se poštuje ljudski dignitet i temeljna ljudska prava i slobode. Mi se nismo usmjerili ni u kom slučaju protiv ljudskih prava, ne želimo ih ograničavati zato što se borimo protiv terorizma, upravo suprotno jer mi smatramo da se i ne može protiv terorizma boriti ako ne poštujemo individualna prava. Dakle, vidite, mi idemo jednim tempom koji je realističan i koji je usklađen sa svim onim što se događa na terenu i što nas zapljuskoje cijelo vrijeme. Naravno, pritom pazimo isto tako i na, e, pazimo jako na govor mržnje kako bi spriječili različite diskriminatorne ili sektaške pokušaje. Jer vidite, sloboda izražavanja ne može sa sobom donijeti nužno i ovako poticanje na recimo međusektašku, međureligijsku, međuideološku i slične mržnje. Prema tome, o tome ovisi naravno i sloboda medija. Da, sloboda medija, ali ne ponovno kažem zato da bi se to koristilo u interesu recimo neke čak terorističke skupine. E, građansko društvo, civilno društvo u Jordanu, mi imamo desetine, stotine različitih organizacija iz civilnog društva e, koje funkcioniraju, naša jedina briga naših jordanskih vlasti da to bude uvijek u skladu sa zakonima i propisima. smrtna presuda, to je područje gdje imamo prilično različita stajališta mi razumijemo europsko stajalište koje je načelno protiv smrtne presude, međutim naš zakon i Jordanu to dozvoljavaju u izuzetnim situacijama, jer mi smatramo da kazna mora biti proporcionalna prijetnji koja je bila i zločinu koji je počinjen i prijetnji koja iz toga prijeti po društvo. I zbog toga je u nekim izuzetnim situacijama i donesena smrtna presuda pa smo mi tu onda to i proveli i egzekutirali. Mi smo međutim, koliko god smo mogli e, duže, odgađali to izvršenje i pokušavali to suspendirati, ali za, zaštita naših ljudi i sigurnost naših ljudi, našeg naroda je naš apsolutno prvi prioritet. I zbog toga neke stvari moramo učiniti kako smo ih učinili, upravo zbog te zaštite sigurnosti naših građana. Hvala lijepo. Sljedeći je James Carver za FTD. Hvala. Evo, dobrodošli s naše strane. Ovo je jedan sjajan prilika kad ste, nas svi ovdje posjetili. Divno je da nam date priliku da izravno odgovarate na naša pitanja. To je, mislim da se kolege slažu. Dakle, prvo ja bih vam nešto rekao sa mog aspekta britanskog brexit pristupa. Dakle, što se tiče, sjećam se onog što smo na jednom ranijem sastanku čuli od vaše kralja. Rekli ste im da se Evropska unija jako oslanja na onoj inicijativi pet očiju takozvane. Nadam se da će to se i nastaviti i dalje, a pogotovo u našim bilateralnim budućim odnosima između Britanije i Jordana nakon Brexita. Zatim, možete li nam komentirati ovaj, kako je došlo do ovog zapravo razdora između JCC-a, zajedničkog vijeća i Jordana i kakva je to recimo za suradnju i kakva je to bila posljedica po regiju. Zatim, mi znamo kad je, tu su bili nakon libanonskog napada u New Yorku su se tu frakcija frakcijara razvila neki koji su ovo kalifat, e, a neke koji nisu podupirali. Kako se to dakle odrazilo po vašem mišljenju na regiju? Zatim, napad na egipatske sigurnoste snage kada je više od 23 egipatska vojnika poginulo. Da li vi znate da li je to bila izravna prijetnja Dakle, da li je to zaista muslimansko bratstvo učinilo i da li muslimansko bratstvo nakon tog incidenta predstavlja još jednu veliku prijetnju da se širi po regiji. Zatim, bolji odnosi između bliskoistočnih zemalja i Izraela. Kako vi na to gledate? Jer to je naravno ona inicijativa koju Europski parlament kontinuirano zagovara. Dakle, ja vam mogu govoriti samo u ime Jordana što se nas tiče, mi se trudimo i stvorili smo okruženje u kojem svi mogu surađivati u borbi protiv terorizma koji nas sve ugrožava. I učinit ćemo sve da zajedničkim snagama se protiv toga izborimo. Ja vam ne mogu komentirati krizu u zajedničkom vijeću za suradnju, ja nego samo reći da se nadamo da će oni biti sami u stanju se nositi s tom krizom. To je jedna vrlo, vrlo solidna i čvrsta struktura i mi vjerujemo da će oni biti u stanju e, na kraju izaći na kraj s tom krizom. A jako je važno da se ta situacija razredi, a pregovore vodi Emir Kuvajtski. Kuvajt je jako ugledan, ima zapravo vrlo je visoko poštovan i visoko kotjera u Jordanu i mi e, apsolutno stojimo iza kuvajskog emira da pokuša razriješiti taj sukob, jer mislimo da je to ključ stabilnosti u cijeloj regiji. Prema tome, ta se blokada Katara mora prekinuti. A što se tiče krize na terenu, mislim da mi svi u regiji radimo na tome da stvorimo bolju budućnost za sve naše narode, a u to spada naravno da svako zna što su njegove obaveze i odgovornosti u borbi protiv terorizma, kao i apsolutno poštivanje međunarodnog prava i svih propisa zakona koji na tom području postoje. Što se tiče Izraela nadalje, već sam rekao, jer kredibilitet Jordana i vrlo involviran u tome. Naše stajalište je poznato svima. Mi smo od uvijek bili predani isključivo mirnom rješenju svakog sukoba, političkom rješenju, a mi znamo što spada u političko rješenje ovog sukoba. Nije i on, samo je bitno da se zna tko će što u tom svemu raditi, tko je zašto odgovoran. Što se tiče realnosti na terenu, za sada imamo izraelsku državu, palestinsku još nemamo. Međutim, ono što treba biti, što treba učiniti je da mi svi zajedno vučemo u istom pravcu i da svi vršimo pritisak i radimo na tome da se postigne to rješenje dviju država kako bi palestinci potpuno neovisni i sigurni mogli držati živjeti pored Izraela. To je jedina formula, jedina mogućnost da, to se, da se dugoročno razriješi ta situacija koja bi osigurala da svi naši ljudi u regiji žive mirno, ali i da opće Izrael nastavi egzistirati u toj regiji. I nadam se da ćemo sada doživjeti jedan novi zamašaj u svim tim naporima. Jer e, nedostatak političkog horizonta i budućnosti koja je znala povremeno zavladati je bila najbolja, da kažemo, motivacija i koja je hranila porast radikalizacije i odlazak u terorizam. Jer e, ljudi samo kad nemaju socijalne budućnosti, političke budućnosti, onda se najviše odaju takve radikalizacije, odu terorizam. Zbog toga, mi znamo šta se događalo u pojasu Gaze i znamo da je bilo jako puno pokušaja, inicijativa i procesa, ali nije bilo rezultata. Međutim, nešto se mora promijeniti neke stvari, I, ali jedini način je da krenemo sa vrlo ozbiljnim pregovorima uz najozbiljnije namjere i to svi da budemo složni, inače taj sukob razriješiti nećemo moći. Hvala, sad dolazimo do zadnje tri kolege koji se žele javiti za riječ. Gospodin Galer, gospođa Salifi i gospodin Freund. Jesam je nekog preskočio? Ne. Mihael Galer. Hvala. Hvala. Ministre, dobrodošli. Također htio bih vam zahvaliti što ste nas ugostili u svojoj zemlji. Mi smo bili i u e, skupini prijatelja, imali smo jako dobar uvid u situaciju u samoj zemlji. Međutim, moje pitanje odnosi se na ima na prekid e, prekid e, paljbe, pa, dakle, e, ono što želimo reći zapravo što je, što je to, to tužno, dakle, kakva je motivacija zapravo režima, želi li Rusi uistinu izvršiti potrebnu, pa, pa, potreban pritisak, mm, dakle, potreban pritisak, mislite li da će Sirijski, sirijska vlada to također je što se od njih je traži, potom kriza u Kataru ili kako god to nazvali. E, kako vi zapravo procjenjujete taj popis zahtjeva upućenih prema Kataru? Dakle, po mom mišljenju neki od njih se uopće ne mogu uopće zahtijevati, primjerice sude zahtijevati zatvaranje Al Jazeera. Dakle, je li to ispravan način za postupanje u regiji. Ja podržavam da mm, ideju da se zaustavi bilo kakav oblik financiranja terorizma, mm, bilo da je riječ o Kataru ili o drugim dionicima u procesu. Što se tiče Saudijske Arabije, tu je cijeli niz onih koji financiraju terorizam i svi govore da zapravo se terorizam financira iz Saudijske Arabije. E, dakle, zašto sada u toj priči izdvojiti ovdje Katar? To zapravo ne razumijem. Hvala. Hvala. Drago mi je se ovdje ponovno vidimo i u istinu bilo mi je drago da smo smogli nedavno ugostiti u Jordanu. Nadam se da ćemo smoći ugostiti i naredne godine i da zapravo ćemo uspjeti nastaviti našu redovnu suradnju. Što se tiče e, prekida vatre u Siriji, da, to smo imali uzimno velike napore, velik trud i e, sa strane Amerike i sa strane Rusije. Svačanje da nećemo imati, moći imati samo vojno rješenje samog supoda. E, potom e, na jugu je zapravo uspostavljena e, uspostavljena crta, dakle zaustavljanje borbi, nije, nije bilo nikakvih pomaka, strateških pomaka koje bi mogle ugrožiti ovaj dogovor o prekidu prekidu vatre. Dakle, to je dogovoreno u ime režima, Rusi su to dogovorili, oni to podržavaju i moram reći da naša suradnja sa Rusima je bila uzimno vrlo produktivna, pozitivna, mi ćemo nastaviti raditi s njima kako bismo osigurali ovaj prekid prekide vatre i kako bismo uspješno deeskalirali e, područje gdje i time zapravo e, pružili olakšanje ljudima. Naravno, taj sporazum sadrži cijeli niz drugih aspekata, e, promatrački centar i tako dalje, mogućnost da Amerikanci i Rusi zajedno naciru cijeli program, potom tu imamo zadržane i ekonomske aspekte i mi se nadamo da će e, režim e, uistinu, da će vlada, e, režim to uistinu podržati i ispuniti, da neće biti nastavaka borbi i da zapravo ćemo ovaj prekid vatre moći, sporedno prekid vatre zapravo proširiti na cjelokupno područje Sirije. Što se tiče kovske krize, da moram reći da to zurađujemo u borbi protiv terorizma i postoji dakle, inicijativa e, za pokušaj rješenja cijele krize. Saudijska Arabija je u regiji ključna zemlja, to je najveća zemlja u regiji i oni su predani borbi protiv terorizma. oni također e, osjećaju posljedice terorističkih napada i Saudijska Arabija i ostatak regije. Mi moramo zajedno snagama se boriti protiv terorizma i <clears throat> nadam se zapravo da ćemo to pridoniti upravo kroz strukturu zajedničkog vijeća za suradnju. Hvala, gospođa Seifi. Hvala, gospodine predsjedavatelju. Hvala vam, gospodine ministre, što ste danas ovdje s nama. Ehm, također, ehm, Gospodine veleposlaniče, dobrodošli i hvala što dolazite uvijek, ulazite u dijalog s nama u parlamentu i mi smo uvijek bili otvorni za dijalog. međutim, nalazimo se u vremenima velikih izazova, izazova sirijske krize, izbjeglica i u tom kontekstu istinu pozdravljam i vaš angažman. No, sada govorim kao doprocjednica među odbora i htjela bih se kratko osvrnuti na onu temu o kojoj je govorila voditeljica iz delegacije za zemlje Mažojka. Dakle, imamo stopu nezaposlenosti od 37% za mlade ljude mlađe od 30 godina i htjeli bismo se zapravo čuti i mali napora, dakle, je li što poduzeto kada je riječ o umnožavanju kriterija, poticaja za rast i za zapošljavanje. Ja sam uvjerena da gospodarski razvoj da, i zapravo nedostatak perspektiva su oni koji zapravo potiču širenje terorizma. Da, da, zapravo nedostatak ekonomske mogućnosti, nedostatak perspektiva, razlog su očaja i spremnosti za otvornost za radikalizaciju. Dakle, moramo upravo tu situaciju, imamo vrlo tešku ekonomsku situaciju iz Pobili smo tržište u Siriji, u Iraku, imamo rast ispod 2,2% imamo e, mf e, reformu e, i moramo smanjiti zaduženje, vanjsko zaduženje. Dakle, imamo puno toga što moramo učiniti uzimajući u obzir okolnosti u regiji zapravo s jedne strane. Dakle, imamo ovdje vrlo kontraproduktivne aspekte. Dakle, ovaj, ovo pravilo, pravilo porijekla je dobro pravilo koje treba primjenjivati, da te trebalo zapravo poticati, e, poticati e, samo gospodarstvo i izvoj FTI, da e, ljudi uvijek gledaju zapravo cjelokupnu ekonomsku situaciju u regiji, a to zapravo nije ni malo međutim Jordan je stabilan, ima stabilno okruženje, kada je riječ također i u pravnom sudskom okruženju, ima veliko tržište i dakle i jedan od čimbenika zapravo od pruženja stabilnosti u regiji. Dakle, ono što ćemo mi nadalje nastaviti jeste pokušati, e, dakle, e, provoditi ovo pravilo o porijekla. Imamo dva poduzeća koja su počela izvoziti u Europsku uniju. Naravno, postoje tu određene kornje e, granice. Naravno, moramo postaviti određene osnovne temelje, imati realistična očekivanja što se tu može učiniti. No, mislimo da je ovo do dobar početak i da, da tome možemo nastaviti raditi. Zapošljavanje, da stopa nezaposlenosti je dosta visoka, 37% među mladima i htio bih posjetiti da prije nego što je ova kriza nastupila, imali smo stopu rasta od nekih 7%. E sada, e, ova regionalno okruženje je, i ovo krizno okruženje je usporilo e, naš gospodarski e, rast. Osim toga, znatna sredstva, nekih 18% našeg proračuna izdvajamo za pruženje potpore i pomoći pjeklicama. Dakle, i to je nešto što ćemo činiti ne samo ovo, ove nego i narednih godina. Nadalje, e, u našim školama, tamo gdje smo imali razrede veličine od 20 učenike, sada imamo 30-35 učenika po razredu. E, to zapravo cijela ova izbjeglička kriza utječe na kvalitetu našeg obrazovanja. Imamo sve veće razrede eh, i tako dakle, u suradnje s partnerima uspjeli smo eh, uspjeli smo eh, napraviti male korake, međutim ne sve, međutim mi smo vrlo otporni, ostaćemo otporni, mi znamo da imamo izbjeglice, izbjeglice su u zemlje zemlji i stoga moramo ulagati u njih, moramo im pružiti mogućnost za obrazovanje, osnažiti ih. Jer imate eh, <clears throat> dvije opcije, s jedne strane imate izbjeglice koji su neobrazovani, neintegrirani i ljudi su na vas ili imate izbjeglice koji su integrirani, obrazovani i koji su s vama. Dakle, ja bih, eh, meni je jasno za koju ću se opciju odlučiti. E, no, u svakom slučaju mi moramo također trebati podršku i našim partnerima da zajedno se nosimo s ovom izbjegličkom krizom. Naravno, i pitanje izbjegličke krize jeste pitanje naravno i e, e, pitanje i sigurnosti. Naravno, puno toga što moramo učiniti, a ako razmatramo pitanje izbjeglica, moramo razmatrati i situaciju domaćeg stanovništva i to je zapravo, i to je, su javljaju izazovi s kojima se moramo nositi, da e, se ne počne širiti mišljenje i među domaćim stanovništvom da izbjeglice oduzimaju domaćem stanovništvu e, poslove i radna mjesta. Dakle, izazovi s kojima se nosimo. Hvala, hvala, a sada gospodin Freud. Hvala, hvala gospodine predsjedavatelju. Hvala vam gospodine ministre što ste danas ovdje s nama. Ovo što ste rekli o izbjeglicama, o ovome što vi činite u zemlji, zapravo podsjeća me na zapravo ulogu, sramotnu ulogu mnogih zemalja članica Europske unije u cijeloj toj izbjegličkoj krizi. Zapravo mogli bismo učiniti puno više imajući na umu što i Jordan e, čini po tom pitanju. E, jedan od važnih aspekata jest i da je zapravo e, sad na kraju puno toga, puno pitanja je postavljeno, ali evo imam jedno pitanje koje bih vam rado postavio. Pitanje koje je usko povezano s onim što ste govorili o e, zapravo čuvanju tiranica pa ne, pa primajući na umu najnovi razvoj situacije u Siriji, dakle e, situacija u Mosulu, Tež i ostalo. Dakle, nedavno sam, na jednom naših satnaka ovdje čuo da i Jordan ima samo jedan, jedno jedino e, računalo i da je to računalo zapravo se nalazi u zračenoj luci, jer je to zapravo ono mjesto gdje većina ljudi gdje većina ljudi prispjeva. Ispravite me, a sam u krivu. Međutim, ako ljudi dolaze dakle, cestom, dakle, ako imamo obični granični prijelaz, da, tu zapravo nema nikakve registracije, nema računa imat. Što to znači? Znači da vam nedostaje računalna oprema na granicama kako biste uopće mogli provjeriti tko su ljudi koji dolaze. Je li to tako ili je to nekakva glasina koja se evo ovdje proširila i među e, nama i koja je dospjela do nas? Hvala vam. Hvala. na ovom pitanju. Zapravo ne mogu sada ništa reći o ovoj priči, o jednom računalu, jer ne znam o tim detaljima e, da imamo kapacitete, međutim ovo zapravo cela situacija nadilazi e, sve granice, sve okvire E, dakle, imamo situaciju e, koja se počela zlovno razvijati i sada nadzor granica, kontrola granica je ogroman e, zadatak. Ako smo imali jednu patrolu u sat vremena, danas imamo deset patrola u jednom satu u pojedinim područjima, imamo i 50 patrola, to znači da su nam potrebni kapaciteti, veće kapaciteti, veće tehnički kapaciteti i tu je potrebna suradnja s našim partnerima. Da, da, riječ je o velikom velikom izazovu i mi ćemo morati zapravo nadograditi naše tehničke i druge kapacitete kako bismo e, i dalje ostali sposobni u mogućnosti da kontroliramo i nadziremo granice i zajamčimo e, sigurnosti naših partnera i naših građana. Općenito mogu reći da smo učinili sve što je u našoj moći, imali smo podršku naših partnera i još uvijek radimo na jačanju naših tehničkih mogućnosti i kapaciteta kako bismo se mogli nositi s ovim izazovima na granici. To je uistinu e, ogroman zadatak imamo e, dakle 378 km granice, to nije malo, imamo malo e, brojnu e, vojsku i zapravo mislim da s obzirom na cijelu situaciju odrađujemo, naša vojska određuje odličan posao i kada je riječ o nadzoru i kontroli granice, ali da smo odradili odličan posao i u suradnji s našim partnerima. Hvala ministre Safadi, 75 minuta pitanja i odgovora. Uistinu odlično. Rijetko kad eh, nismo mi rijetko kad smo imali sastanak ovakve e, kvalitete. I Jordan je stvarni partner Europske unije. Mislim da smo toga nekazne danas e, postali svjesni. I stoga u ime od našeg odbora, još jednom veliko hvala što ste došli. Želim vam ugodan e, boravak ovdje u Briselu, a mi ćemo nastaviti s našim dažim sastankom u 15 sati predstavljanje programa rada Estonskog predsjedništva. Hvala vam lijepa. Hvala.